Dobar dan, otvaram zastanak. Želim dobrodošlicu vijeću i komisiji. Prva točka dnevnog reda su izjave vezane za povlačenje Evropske, e, Velike Britanije, odnosno Jedinjene kraljevine iz Europske unije. Dam odmah riječ e, ministru Tuperajnenu u ime vijeća.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 Gospodine predsjedniče, dragi zastupnici, ovdje smo se sastali kako bismo raspravljali o povlačenju Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. To je nezgodna situacija i mnogi građani i mnoga trgovačka društva još uvijek pate od nesigurnosti koje je Brexit uzrokovao. U srpnju je Ujedinjena kraljevina dobila novu vladu i novog premijera. Nažalost, sve više je jasno da to nije pojasnilo situaciju e, niti e, e, stajalište vezano za sporazum. Kada se radi o irskom Irskom, Irskoj granici Ujedinjena kraljevina još uvijek nije dala nikakav konkretni prijedlog, a mišljenja u parlamentu u Londonu su još uvijek podijeljena. Još uvijek se odbija e, jedan Brexit bez sporazuma. Međutim, Ujedinjena kraljevina e, leži na svojim crvenim linijama. 31. listopada se brzo približava i mi se suočavamo sa sve više umjesto manje nesigurnosti. Ta e, nezgodna situacija ne bi nas e, smjela odvratiti od naših prioriteta, a to je jedno povlačenje sa sporazumom koje bi e, spriječilo nesigurnost Brexita. Nadam se da još uvijek možemo postići jedan Brexit sa sporazumom i zato smo zatražili od Ujedinjene kraljevine da da konkretne ideje kako ne bi došlo do kamena spoticaja i kako ne bi došlo do tvrde granice na na, u Irskoj i e, kako bi se poštovao e, sporazum Velikog petka i jedinstveno tržište. Poziv na e, dalje produženje još uvijek znači da još ne znamo kako će se stvari razvijati. E, sada još uvijek e, postoji mogućnost e, ne povlačenja bez sporazuma 31. listopada, a to je zato što Jedinjena kraljevina stalno ponavlja da je spremna napustiti nas bez sporazuma. I zato, dame i gospodo, Moramo eh, biti eh, pripremljeni, moramo se jače pripremati eh, kako bi Europska unija i na nacionalnim razinama uz usku suradnju s državama članicama i komisijom nadograđujući se na posljednji paket mjera komisije koje je ona već donijela. Dakle, te nove zakonodavne aktivnosti e, za vrijeme novog institucionalnog ciklusa će zapravo samo opteretiti već e, pun dnevni red, ali mislimo da zajednički možemo uspjeti. E, potiče me u tom smislu brzina kojom naše dvije institucije mogu, su mogle postići sporazum vezano za prethodni sporazum o Brexitu. Predsjedništvo s, vašim, s vašom suradnjom je odlučno da se donesu, donesu mjere kontingencije e, i to pravovremeno. Polazna točka za buduće odnose će ovisiti o tome hoće li Ujedinjena kraljevina odlučiti napustiti Europsku uniju bez ili sa sporazumom. U svakom scenariju moramo riješiti glavni prioritet s Ujedinjenom kraljevinom. To znači zaštititi prava građana, isto tako poštovanje financijskih obveza Jedinjene kraljevine i osigurati integritet jedinstvenog tržišta e, jednaka uvjete za sve i stabilnost e, u, e, na Irskom otoku. U međuvremenu ta nesigurnost i, e, i tenzije koje generira još uvijek e, testira naše jedinstvo e, i našu odlučnost i zato je još više potrebno s jedne strane da se odupremo napasti da, da i da reflektiramo našu zajedničku svrhu i da provedemo naše mjere kontingencije Želim zaključiti s time da posljednja konvergencija koja je postojala između nacrta rezolucije prioriteta vijeća to jasno ilustrira zajedničke svrhe naše dvije institucije što se tiče Brexita. Zato hvala dame i gospodo na vašoj pozornosti i zaista se radujem e, vašoj e, daljoj raspravi. Zahvaljujem. Sada dajem riječ predsjedniku Junkeru kojem zahvaljujem na njegovoj nazočnosti ovdje u vječnici. Izvolite. Dobar dan predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Hvala na pozivu, uvijek je zadovoljstvo obratiti vam se i govoriti pred Europskim parlamentom i sa Europskim parlamentom. Tijekom zadnjih pet godina Europska komisija uvijek je mogla računati na suradnju i podršku ovog visokog doma. To isto vrijedi i za rad koji smo zajedno obavili po pitanju povlačenja Ujedinjene kraljevine. I ovaj visoki dom, ja to znam, i dalje je spreman raditi na tome. Michel Barnier i ja osobno ručali smo u ponedjeljak s, s premijerom Johnsonom. Neću vas iznenaditi ako vam kažem da nam je premijer rekao kako Ujedinjena kraljevina i dalje želi sporazum. No, isto je ponovio da će Ujedinja kraljevina, kako god bilo, napustiti Europsku uniju 31. listopada sa ili bez sporazuma, što znači da opasnost eh, no je i tekako stvarna. Ovo su moji najbolji prijatelji i fanovi. Nek vas to ne iznenadi. Njihove reakcije. Dakle, to znači da mogućnost nodila je i dalje stvarna i to će možda biti odluka vlade Ujedinjene kraljevine, ali to nikada neće biti odluka Europske unije. Iz tog razloga preferiram se baviti onim što možemo napraviti kako bismo ostvarili sporazum za koji uvijek vjerujem da je poželjan i moguć. Morali biste i sada zapljeskati, ne? plus. ne Neću vas iznenaditi ni ako vam kažem da je glavno pitanje backstop, dakle zašto mjere. Svi su čuli da se o tome govori, ali se svi ne sjećaju zašto je to bilo dogovoreno između s jedne strane 27 država članica i s druge strane Ujedinjene kraljevine. Dakle, ta sigurnosna mreža, backstop, je operativno rješenje za praktičan problem, a problem koji stvara Brexit za otok Irsku, problem koji se ne bi postavljao kada bi da se vlada Ujedinjene kraljevine nije odlučila za napuštanje Europske unije. Dakle, taj backstop ima tri cilja. Izbjeći uspostavljanje fizičke granice na Irskoj, cilja za očuvanje integriteta jedinstvenog tržišta i napose mjesto Irske u tom tržištu i backstop ima za cilj očuvanje suradnje sjever-jug i e, All Island Economy, dakle otočnog gospodarstva koja je u najmanju ruku od ključnog značaja za mir i stabilnost u Irskoj koji je posvećen sporazumom Velikog petka. Rekao sam premijeru Johnsonu da nemam nikakvih emotivnih veza prema tom backstop, to je zašto je mjeri, ali sam mu jasno stavio do znanja da se slažem s ciljevima kojima služi backstop. I zato sam pozvao britanskog premijera da konkretne operativne, e, operativna rješenja ponudi napismeno kako bismo ostvarili zadane ciljeve. I sve dok nam se ne predstave takvi prijedlozi, neću vam biti u stanju reći gledajući vas e, ravno u oči da je ostvaren neki napredak. Ali ono što mogu reći protiv, e, suprostavljajući se brojnim člancima objavljenima u e, britanskim tiskovinama, mogu vam reći da razgovori koje smo vodili su bili konstruktivni i djelomično pozitivni. Komisija je spremna raditi svakodnevno od jutra do mraka uz, dopustit ćete nam koju stanku. Ipak, dakle, spremni smo non stop raditi kako bismo došli do e, rješenja političkih i drugih. Dakle, nisam siguran da ćemo uspjeti u tome jer nam ostaje jako malo vremena, ali sam uvjeren da u tome trebamo istrajati. Tražio sam od britanskog premijera da pojasni alternativne dogovore koje uzima u obzir i predložio sam mu kako reći da politiziramo, u plemenitom smislu te riječi, pregovore između Europske unije i Ujedinjene kraljevine tako što ćemo zadužiti mog prijatelja Michel Barnija i predsjednika vlade Ujedinjene kraljevine i resornog ministra da preuzmu u vlastite ruke te pregovore kako oni ne bi ostali samo na tehničkoj razini. U srpnju 2016. 27 država članica složilo se da bi bilo pogrešno fokusirati svu našu energiju na sami Brexit i dogovorili smo se da napravimo jaču uniju sa 27 država članica i baveći se poboljšanjem svakodnevnog života naših sugrađana. Dva mjeseca kasnije obratio sam se ovom istom parlamentu i govori, iz, predstavio sam govor o stanju Unije, predstavio sam ideje i prijedloge za budućnost. Taj govor, što je izvanredna stvar, pozdravili su svi čelnici Europske unije koji su bili okupljeni u Bratislavi i to je nadahnulo program tih lidera. To znači da 27 država članica Europske unije je utrošilo dvije i pol godine pregovarajući s Ujedinjenom kraljevinom tražeći kako organizirati naš razvod. U tom razdoblju Evropska unija je pokazala veliku jedinstvenost, solidarnost i sa najuruženim državama. Dakle, to jedinstvo je naš najvažniji resurs i ono će me voditi narednih nekoliko tjedana i siguran sam da će voditi i ovaj dom u budućnosti. Hvala vam što ste me saslušali. Hvala predsjedniče Juncker. A sada dajemo riječ glavnom e, pregovaraču Michel Barnieru. Izvolite, imate riječ. E, Hvala predsjedniče. Dobar dan svima, gospođo ministrice. Pozdravljam. Hvala što ste me pozvali s predsjednikom Junckerom e, i da dopunim njegov govor s par riječi Želim se osvrnuti na dva ključna elementa naših e, sadašnjih e, razgovora s Britancima. Pitanje Irske, Sjeverne Irske i pitanje budućih odnosa koja je u najmanju ruku jednako važna jer će trebati izgraditi na drugi način partnerstvo s tom velikom prijateljskom, savezničkom i susjednom državom, a to će zasigurno ostati Ujedinjena kraljevina. Predsjednik Juncker podsjetio je da temeljni zahtjevi britanske vlade, premijera Johnsona, jest ukidanje backstopa ili u najmanju ruku zamjena istog. Kao što znate, Ujedinja kraljevina i Europska unija, odnosno Europska unija i Ujedinja kraljevina dogovorile su se u studenom 2018. prije skoro godinu dana oko backstopa i to je tada potvrdilo 28 šefova država i vlada i podržano je velikom većinom ovog parlamenta. I zašto je, dame i gospodo zastupnici, ta tema od tolikog značaja za sve nas? Pa jednostavno i jako ozbiljno, jer u Irskoj Brexit stvara najveće probleme. U Irskoj Brexit predstavlja najveći rizik. To je jedino mjesto na kojem Ujedinjena kraljevina ima kopnenu granicu sa Europskom unijom. Tamo je specifična politička situacija za koju dobro znamo, koja je vezana uz dosta tragičnu prošlost, e, specifična situacija rješena sporazumom Velikog petka, čiji su jamci Republika Irska i Vjernja Kraljevina. I to što insistiramo na tome, kao što je rekao Jean-Claude Juncker, nije ideološke prirode, nikad to nije ni bilo, već je pragmatična Radi se naime da se posredstvom tog backstopa zajamči zaštitna mjera, jamstvo koje će nam omogućiti da očuvamo u svakim okolnostima te tri mjere na koje je podsjetio ta tri zahtjeva koja je podsjetio e, predsjednik Juncker. Dakle, ne želimo povratak fizičke granice u Irskoj, želimo zaštititi sporazum Velikog petka, sporazum iz Belfasta u svim njegovim aspektima. Želimo očuvati integritet e, jedinstvenog tržišta, našeg jedinstvenog, jedinstvenog tržišta i za kraj želimo očuvati All Island Economy, suradnju Sjever-Jug koji su posvećeni sporazom Velikog petka. Podsjećam da onaj mapping koji smo radili zajedno s britanskim vlastima pokazuje koliko je ta suradnja Sjever-Jug sadržana u okvirima zakona i proračuna Europske europskim proračunima. Dakle, vlasti, vlada Ujedinjene kraljevine još e, utorak ovog tjedna nam je u Luksemburgu potpisala, e, inzistirala i pokazala nam aspektima backstopa koji im se ne sviđa, ali to nije dovoljno da se objasni i opravda e, isključenje backstopa. Nama je s naše strane potrebno da imamo e, pravno operativna rješenja u ovom sporazumu o povlačenju kako bismo precizno odgovorili na svaki postojeći problem i kako bismo preventivno djelovali glede svih opasnosti koje stvara Brexit i oko tih ciljeva smo se jasno bili dogovorili s vladom Tereze May. Evo jedan konkretan primjer. Dobro mi je poznat eh, jer sam prije nekoliko godina bio ministar eh, poljoprivrede i ribarstva. Dame i gospodo zastupnici, svaka živo, eh, svako živo svaka životinja, svaki proizvod, svaki prehrambeni proizvod koji dolazi u Sjevernu Irsku iz Velike Britanije ulazi ne samo e, u Irsku, otok Irsku, e, na irsko tržište, već u poljsko, luksemburško, dansko ili njemačko tržište po automatizmu. A mi moramo imati mogućnost kontrole kako bismo zajamčili prehrambenu sigurnost, zajamčili, e, zaštili se od životinskih bolesti, bolesti, od bolesti životinskog porijekla i tako dalje. Mislim, nemamo baš tako kratko pamćenje i svi potrošači Ujedinjene kraljevine i drugi trebaju biti zaštićeni. Dakle, iza tog backstopa to trezveno i smireno kažem, postoje jako konkretna jamstva koja su nam potrebna i koja su potrebna svim građanima Irske za mir, stabilnost, život i svakodnevne gospodarske odnose i suradnju na otoku i podsjećam za sigurnost i zdravlje e, potrošača u 27 država članica budućih e, za, radi se još zaštiti nacionalnih proračuna. Eto čemu služe kontrole na svim vanjskim granicama jedinstvenog tržišta koje moramo zajamčiti što god bilo. Sad čujem ja i pitanja i opaske premijera britanske vlade o demokratskom ili nedemokratskom e, e, aspektu i naravi backstopa. Pa na Britanije da se pobrine za e, sporazum sa Sjevernom Irskom. Mi smo već predvidjeli razne odredbe o koje se tiču provedbe backstopa ukoliko bi ga jednog dana bilo potrebno aktivirati. I što se toga tiče i drugih pitanja, ponavljam za predsjednikom Junckerom da smo na raspolaganju kako bismo saslušali sve prijedloge, britanske prijedloge i spremni smo raditi na tome danonoćno čim dobijemo prijedlog koji može zajamčiti da se ostvari napredak. Još jedna ključna stvar s kojom ću zaključiti jeste naša zajednička ambicija za koja se tiče budućih odnosa ono što smo nazvali strateškim partnerstvom koje trebamo izgraditi ili ponovno izgraditi zajedno sa Ujedinjenom kraljevinom nakon Brexita. A to je predmet e, kojim se bavi drugi dokument, a to je ta politička deklaracija, izjava oko koje smo se dogovorili suradnji sa Ujedinjenom kraljevinom u 11. mjesecu prošle godine i koji otvara vrata tom jako širokom partnerstvu za gospodarsku suradnju po sektorima, pravosudnu, političku suradnju, suradnju po pitanju obrane i vanjske politike. U svom gospodarskom aspektu ovo partnerstvo uzima za polaznu točku e, sporazum o slobodnoj trgovini, Free Trade Agreement. No, u ovom postojećem tekstu ostavlja otvorna vrata dodatnim ambicijama ukoliko bude postojala zajednička volja. A mi naravno imamo tu volju i spremni smo da budemo što ambiciozniji e, u našim budućim odnosima s Ujedinjenim kraljevinom, na primjer posredstvom neke carinske unije. Ti gospodarski odnosi trebaju biti popraćeni jamstvima jednakih pravila. I tu, dame i gospodo zastupnici, evo, svjestan sam da je to dosta tehnički izraz, level playing field, ali iza tog e, te sintagme kriju se ljudska, socijalna i teritorijalna stvarnost ljudi, a i, odluke koje će morati Britanci donijeti o potrebnoj ravnoteži, o valjanoj razini regulacije e, na gospodarskom tržištu. No, britanska vlada, na tome želim inzistirati, danas želi revidirati obveze koje je Teresa May preuzela po pitanju level playing fielda, dakle tih jednakih pravila i jamstava. Dame i gospodo, sa tako bliskom velikom zemljom kao što je Ujedinja Kraljevina, koja ostvaruje otprilike 50% svog, svoje trgovine s nama, e, sa takvim e, jedno ambiciozno partnerstvo zahtjeva jednaka pravila kao temelj. I počeo od te konstatacije želim da stvari budu jasne i to želim za sve ovdje reći da ambicije budućeg slobodno trgovinskog sporazuma koji trebamo pregovarati i zaključiti s Ujedinjenom kraljevinom ta će ambicioznost koju će imati taj sporazum ovisit će o jamstvima koja ćemo zajedno dogovoriti i staviti na papir koja se tiču socijalnih pitanja, zaštite okoliša, konkurentnosti i državnih potpora. Dame i gospodo, zastupnici, htio sam se osvrnuti na ove dvije teme o kojima se trenutno pregovara sa vladom Borisa Johnsona, no istovremeno naravno ne gubimo eh, opću sliku iz vida, no evo želim vam podsjetiti samo zašto smo od samog početka htjeli uređeno, uređen dogovor o povlačenju koji je puno bolji na kojem smo insistirali od samog početka i koji je bolji od no deala, dakle izlaska bez dogovora i molim vas sve da ne podcjenjujete posljedice e, nepostojanja sporazuma prilikom povlačenja jedne kraljevine iz Europske unije i za nas i za Britance. Mi to želimo kako bismo zaštili 4,5 miliona europljana u Ujedinjenoj kraljevini i Britanaca u našim državama članicama. Ovaj prijedlog e, želi zajamčiti, ima za cilj zajamčiti sva njihova prava. Želimo zajamčiti prava e, nositelja projekata koji koriste europske fondove. Iz tog razloga smo htjeli da sve ono što je odlučeno u 28 država članica do kraja bude plaćeno e, u u 28. Želimo zajamčiti mir i stabilnost u Irskoj i na kraju tog puta, puta koji je dosta dug, kao što vidite, željeli smo zajamčiti potrebne uvjete za e, potrebne uvjete povjerenja kako bismo gradili našu budućnost koja je skicirana u političkoj deklaraciji. Ako Britanija ode iz EU bez sporazuma, dame i gospodo zastupnici, želim vas podsjetiti na to da sva ova pitanja neće ispariti mi smo ih riješili u sporazumu o povlačenju, ali ako ne bude sporazuma, onda sva ta pitanja tu, pitanje sigurnosti građana, mira u Irskoj, zašte unutarnjeg tržišta Irske i pitanje proračuna, a to sve treba riješiti i trebalo bi i treba će riješiti prije budućeg sporazuma sa Ujedinjenom kraljevinom. Posljedice Brexita nisu teorijske. često ste me čuli ovdje da su jako brojna i često pocijenjena i socijalno i ljudski i financijski i proračunski, e, pravno i tehnički gledano. To su ozbiljne posljedice i često ste podsjećali, kao što to ponovno radite e, sa današnjom rezolucijom, podsjećali ste na to. Dakle, tri godine skoro nakon e, britanske odluke o povlačenju, ne radi se ovdje da se pravimo da pregovaramo, nipošto. Naša odgovornost nastaviti ovaj proces, biti odlučni u tome, biti iskreni, nastavljamo to raditi, stalno se savjetujući sa 27 država članica u čije ime e, pregovaramo i predsjednice, e, e, gospođo ministrice, predsjednice vijeća, zahvaljujem vam na suradnji. Radimo i s vama sa Brexit steering group, skupinom. Dakle, to je uvijek bio naš način rada, transparentan u ovim iznimno kompleksnim i teškim pregovorima. Hvala vam. Hvala. Signor Bernier. Hvala gospodine Bernier. A sada poslušajmo što misle e, klubovi zastupnika. U ovom u fazi ne prihvaćamo plave kartice. Predsjedniče Manfred Weber. Eh, Mašel Barnier, eh, predsjedniče komisije, eh, predsjedniče vijeća. Nakon referenduma o Brexitu prije tri godine, Brexiteri su tvrdili da Europska unija je gotova, da ne funkcionira. Međutim, tri godine kasnije Europska unija je življa i ujedinjenija i zna što želi. U ovom trenutku Britanija ne napušta Europske unije, nego e, poslovni subjekti napuštaju Ujedinjenu kraljevinu. Jedna trećina poslovnih subjekata već planira napustiti Ujedinjenu kraljevinu. I svi žale, većinom zapravo žalimo ovdje e, u plenarnom zasjedanju ovaj ishod Brexita, ali tijekom izborne kampanje to je bio snažan argument da kažemo Evro, Evropljanima da to nije dobro, da e, zapravo e, šteti mnogim Europljanima ako dovodimo u pitanje Europsku uniju. Zato trebamo, e, zato nam je trebalo uvjeriti Evropljane da to zapravo glupi pristup. imali smo naravno prilike da se pojasne stvari, da se daju prijedlozi a gdje, parlament gdje možemo razgovarati o sadašnjem stanju e, je upravo Europski parlament, a ne e, dom, e, donji dom parlamenta u Londonu. Rekli su da će Westminster preuzeti kontrolu, a zapravo sada je suspendiran. I to je veliko pitanje koje moramo postaviti Brexiterima. Dame i gospodo, još jedno načelno razmišljanje koje mi prolazi kroz gravo je e, razmišljanje sljedećeg tipa. E, naime, naroda, narod zastupa premijer, a premijer treba provesti narod, volju svoga naroda. 51% svakako jest većina i to treba poštivati, ali na ishodu referenduma 51% nije cijeli narod. Cijeli narod zastupa parlament na plenarnoj sjednici parlamenta gdje se uravnotežuju interesi, tamo se zastupa narod i kada se onda još dodatno kaže da se treba provesti volja naroda protiv parlamenta, onda se tu postavljaju neka načelna pitanja je li to pravi pristup e, u, e, za voditi e, narodu u današnje vremena. Voditi znači, znači voditi zajedno, a ne razdvajati u današnjem društvu. Evo to je još jedno pitanje. Za EPP je jasno, današnju e, rezoluciju nećemo podupriti. Hvala Mišeo Barnijevu na e, svom radu, hvala e, kolegi Ferhofšatu, skupini za provođenje sporazuma o Brexitu, ali e, kao što smo rekli da se produljenje može odobriti samo ako je dobro obrazloženo, ako e, stoje dobri argumenti da smo otvoreni za nove prijedloge, ali jedno želim reći kao upozorenje. Kod svih rasprava o novim prijedlozima koji sad raspravljamo mora biti jasno da Europska unija ne smije dopustiti da se e, standardi Europske unije socijalni i drugi izlože dumpingu i Brexit je postao neproračunljiv i upravo zbog toga treba se pripremati za scenarij najgore vrste, a jedna e, jedna stvar je sigurna, ako britanska politika ne želi pomoći da izađemo iz e, ove pad pozicije, onda e, treba dati zapravo građanima Velike Britanije da odluče o budućnosti. Hvala. Gospodin Garcia Perez, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Brexit bez sporazuma bi bio zaista loša vijest za sve. Zato što bi to bila katastrofa kao prvo za Ujedinjenu kraljevinu a to nije samo naše mišljenje, nego i izvješće Jane Hammer koje je e, objavila britanska vlada je pokazao scenarij kakav bi bio Brexit bez sporazuma i uništio je utopiju koju je prikazao Boris Johnson dakle povećanje cijena struje, e, zastoj u e, Lamanšu i e, utjecaj na najranjivije slojeve društva. To bi bila katastrofa za milijune građana Europske unije koji žive u Ujedinjenoj kraljevini i za građane Ujedinjene kraljevine koji žive u Europskoj uniji. Zato se neću praviti da će zastupnici promijeniti mišljenje u odnosu na ovu situaciju, ali jedino što sada tražim je poštovanje. Poštovanje. Nisam naivna. Ne tražim eh, da se odjednom eh, poštuje ova vječnica jer ste pokazali veliko nepoštovanje eh, cijelo to vrijeme, ali tražim da poštujete ljude, građane jer sada se zaista osjećamo tjeskobu u ime milijuna ljudi. I u ovoj u ovoj situaciji glavne europske snage u ovoj vijećnici pokazuju u obliku ove rezolucije veliku potporu e, produženje članka 50. kako bi se izbjegao katastrofični scenarij odlaska bez sporazuma. Dakle, ako Ujedinjena kraljevina želi E, ponovno e, raspisati izbore ili novi referendum, mi ćemo ih podržati. jer ne želimo e, situaciju kaosa i samo je jedan čovjek odgovoran, a to je Boris Johnson, zato što se on igra s vatrom kada preuzima takav rizik. U knjizi o Churchillu iz 2014 izgleda da eh, da sudbina za Borisa Johnsona pokazuje E, uništenje odnosa unutar e, Ujedinjene kraljevine i s Europskom unijom. I zato moramo paziti na posljedice Brexita i zato pozivamo Borisa Johnsona i e, njegovu vladu da poštuje stečena prava građana Europske unije koji žive u Ujedinjenoj kraljevini. Mi se zaista brinemo zbog kontradiktornih izjava E, ministra unutarnjih poslova kada o ograničenju slobode kretanja od 31. listopada. Mislim da građani ne smiju plaćati cijenu e, odluka svojih političkih zastupnika i zato je naš glavni prioritet organizacija urednog povlačenja. Mi ćemo zaštititi prava građana i spriječiti tvrdu granicu između Republike Irske i Sjeverne Irske kako isto tako kako bi e, Ujedinjena kraljevina napoštovala poštovala svoja, e, svoje obveze. E, mi smo uvijek na Brexit gledali kao na povijesnu pogrešku, ali mi ćemo podržati e, britanski narod ukoliko žele ponovno odlučivati o toj odluci. Premijer je podsjetio na riječi njegovog e, heroja iz djetinjstva Winstona Churchilla 17. studenog 45. E, kada je rekao da ne postoji nikakav razlog da se ne ide dalje sa Ujedinjenim državama Europe zato što Nikada nismo bili okupljeni e, na takav način od pada Rimskog carstva i svi ljudi bi trebali živjeti zajedno u prosperitetu i miru. Hvala lijepa. Gospodin Verhofstadt, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Mislim da je važno podsjetiti se da možda je britanski parlament zatvoren, ali mi danas ovom raspravom pokazujemo da Europska unija nije ušutkana. Fantastično je da e, Brexit stranka i gospodin Farage toliko buče, jer više to ne mogu činiti u Westminsteru, pa sada ovdje viču Osim toga, oni nisu ni izabrani u Westminsteru. Dakle, znate, dragi kolege, euroskeptici, e, oni vole napadati Europu i govoriti da je Europska unija nedemokratska, ali vidjet ćete da, ćete da će za nekoliko trenutaka to ponoviti, ali mogu vam reći da Jean-Claude Juncker i Tusk su mnogo toga učinili, ali u svakom slučaju oni ne mogu zatvoriti vrata naše, našeg parlamenta. I zato euroskeptici u sljedećim minutama će ponovno to iskoristiti kako bi nas usporedili sa Sovjetskim savezom, ali sada mogu uprti prstom u Westminster, a ne u Strasburg ili u Brisel. Mislim da je to dobro za sada. Dakle, ja se nadam da će danas predsjednik sa rezolucijom i glasanjem ponovno potvrditi naše jedinstvo u vezi s Brexitom. Jedinstvo koje znači parlament, koje znači komisija, koje znači vijeće i koje znači 27 država članica. Nema uopće rasprave o tomu. Brexit je loš. To je loša ideja ali e, došlo je do barem jedne pozitivne posljedice, a to je da je ponovno ujedinio Europljane i da je europski projekt od Brexita ponovno postao popularniji. To je ono što smo vidjeli u svim e, e, istraživanjima javnog mnjenja unutar Europske unije. U stvari, poruka ljudi tijekom izbora je bila jasna. Reformirajte Europu, nemojte uništiti Europu. Nemojte napustiti Europu i to je bio slučaj u svim našim državama članicama, a i u Velikoj Britaniji, zato što gotovo 40 od 73 zastupnika eh, u parlamentu eh, je, su oni koji žele ostati u Europskoj uniji. I to me, dragi kolege, dovodi do onoga glavnog, a to je ishod, eh, sporazum koji je još uvijek moguć, ja bar mislim, i mi kao parlament u rezoluciji e, smo e, postavili određene uvjete. Želim podsjetiti na tri uvjete. Prvo je da zaštitimo prava naših građana i za Europljane i za Britance. I danas moram reći da to nije postignuto. Svakog dana u britanskom tisku postoje prijedlozi i primjeri ljudi koji već žive e, jedno, dva desetljeća u Velikoj Britaniji i koji ne mogu e, dobiti e, status stalnog boravka. Zato mislim da trebamo promjenu načina na koji britanska vlada primjenjuje upravo taj dio sporazuma. Ne trebamo britansku, odnosno birokratsku, e, e, britansku e, birokratski način primjene, nego trebamo europski način primjene. Znate da Boris Johnson želi se usporediti sa nekim likovima iz filmova, ali bilo bi bolje da uzme u obzir prava građana nego da se pravi da je Hulk. Trebao bi se e, inspirirati nekim, nekim drugim likom kao što je gospođa Dogfire e, koju igra Robin Williams. Dakle, dadilja koja brine. I e, drugi problem je irski zaštitni mehanizam ili backstop, e, e, zovemo ga i sigurnosna mreža. To je nešto što oko čega se svakako možemo složiti. Treba nam takva sigurnosna mreža, ne samo iz gospodarskih razloga. Glavni razlog zašto trebamo takav sigurnosni mehanizam je da osiguramo da se ne vrati nasilje na Irskom otoku. To je glavni razlog. i moram vam reći da smatram potpuno neodgovornim da jedan dio britanskih zastupnika, posebno Torijevaca, da to ne prihvaćaju. Moram reći da u ovom trenutku govorimo, Pitam Michel Barnier i e, Jean-Claude Junckera mogu li to potvrditi da nije bilo niti jedne e, zakonski provedive alternative koju je predložila Ujedinjena kraljevina do ovog trenutka. I zato moram reći da backstop e, onako kako e, je sada u e, britanskom tisku da se on ograniči na e, poljoprivredne proizvode, to je samo 30% ili 13% uvoza među granicama, ali naravno backstop ne možemo jednostrano uvesti jer onda ne bi bio sigurnosna mreža nego stalan instrument za ucjenjivanje tijekom pregovora jer zaštitna mreža mora biti zaštitna mreža e, ne samo zbog Sjeverne Irske, nego i u srcu Europske unije. I posljednja primjedba e, budući odnosi. Mislim da je jako dobro ponoviti, dragi kolege. Mi smo novi parlament, više od 60% naših zastupnika su novi zastupnici i zato moramo ponavljati stvari, podsjetiti na stvari. Dobro je ponoviti da ovaj parlament nikada neće prihvatiti sporazum s Ujedinjenom kraljevinom u kojoj Britanija može imati sve prednosti slobodne trgovine i nulte, nulte carine i da se ne e, uskladi sa našim ekološkim e, zdravstvenim standardima u budućnosti. To se neće dogoditi mogu vam reći jednu stvar. Znam da postoje neki ljudi u Britaniji koji misle o ti europljani na kraju pregovora će se predati. Možda je to moguće, ali nismo glupi. Nismo glupi. I to znači da nećemo ubijati vlastita trgovačka društva. Mi ćemo braniti naša trgovačka društva, mi ćemo braniti naše gospodarstvo, mi ćemo braniti jedinstveno tržište i nikada nećemo prihvatiti ono što e, ljudi zovu Singapur na Sjevernom moru. To se neće dogoditi. I konačno, konačno, Znate da je Brexit počeo, kao što svi znamo, to je bio pokušaj Davida Camerona da e, na neki način ispravi nedostatke u konzervativnoj stranci i sada je e, posljedica toga strašni nedostaci u britanskom društvu. Ali mi europljani nećemo dopustiti da ovaj Brexit e, zapravo narušava Europsku uniju i e, europske građane. Hvala lijepa gospodine Ferhofstadt. Gospodin Lamberts, imate riječ. Izvolite. Merci, Hvala, hvala predsjedniče. Dragi kolege, mi nismo birali Brexit. Ali poštujemo izbor većine glasača Velike Britanije i to je najbolji dokaz da smo u dobroj vjeri nastupali je da smo ispregovarali sporazum koji omogućuje razvod između Ujedinjene e, kraljevine i Europske unije. No, odluka Ujedinjene kraljevine da napusti Europsku uniju ne oslobađa Ujedinjenu kraljevinu obveza pravni, pravno obvezujućih obveza koje, s kojim se slagala 45 godina e, kao članica Europske unije i e, sporazuma Velikog petka koji je prekinuo sukob e, koji je koštao 3000 osoba živote i uništio živote još puno većeg broja njih. Dakle, žalimo što predsjednik britanske vlade i veliki broj njihovih predstavnika ignoriraju ili se prave da ignoriraju postojanje tih obveza. Ono što je iznio premijer britanske vlade, predsjednik predstavlja, da rezimiramo, dakle da rezimiramo, je sljedeća. Traži od, eh, Brit, od Europljana da se otvori procip od 500 km u unutarnjem tržištu, a istovremeno ponavlja jasnu odluku da prema Europskoj uniji pokrene politiku fiskalnog, socijalnog e, dumpinga i dumpinga u glede zaštite okoliša koja je neprihvatljiva. Dakle, jasno vam je da takav stav neće kod 27 šefova država i vlada Europske unije stvoriti nužnu, nužno povjerenje kako bi se došlo do dogovora e, trenutnoj bezlaznoj situaciji. Dakle, jasno vam je koliko je aktualna, dakle kad ovo čujete, e, mogućnost e, razvoda bez porazuma. Želim se obratiti svim onima, osobito u Ujedinjenoj kraljevini, e, koji se raduju takvom rješenju ili koji zamišljaju da će s takvom situacijom 27 država članica se povući. Želim reći samo sljedeće. Dakle, između dvije riječi evo, dva, dva zla, dakle, e, rješenje sa sporazumom i puno goreg, e, dakle, ugrožavanja unutarnjeg tržišta, znajte da će 27 država članica uvijek odabrati manje zlo. No, ne želim zaključiti na ovome i najgore nikad nije isključeno. Imam čast i sreću u svom klubu zastupnika eh, imati 11 britanskih eh, eurozastupnika. Oni su od onih milijuna Britanaca koji znaju gdje je interes njihove države, a to je u srcu Europske unije. I ovdje vam to jasno kažem. Ukoliko Ujedinja kraljevina putem glasa svog premijera ili bilo kojeg drugog autoriteta eh, bude zatražilo od Europske unije produženje roka prema članku 50 mi ćemo pristati na taj zahtjev jer dok god bude postojala mogućnost e, da razum prevlada moramo učiniti sve kako bismo iskoristili tu priliku. Hvala. Hvala gospodine Lamberts. E, gospodine Zani, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja se sve više zapanjujem e, na neki način kada neko prezire demokraciju kao neki ljudi ovdje dajemo lekcije demokracije jednoj od najstarijoj demokraciji e, na svijetu kada ovaj parlament i ove institucije su u stvari pokazale već godinama da imaju averziju prema demokratskim načelima, da isključuju manjine od zastupanja ili da imaju jedan proces odlučivanja koji često E, ne provode izabrani predstavnici nego birokrati koje niko nije izabrao. I e, zrcalo te arogancije se vidi u rezoluciji koja većina e, klubova zastupnika u ovoj vijećnica je napisala i o kojoj ćemo glasovati. Dakle, kaže se da se Brexit smatra jednim, jednim vrlo lošim ishodom. Za vas e, ovaj, ova demokratski, demokratska aktivnost, a to je referendum, e, je nešto što je loše. Dakle, vi dajete lekcije demokracije jednoj staroj e, britanskoj demokraciji. A ono što je loše je da ova verzija nije samo vezana za ono što proživljavamo u Brexitu, nego u povijesti Europske unije postoji mnogo primjera na koji način ove institucije, institucije Europske unije su se protivile odlukama građana. Imamo primjer Irske, imamo primjer Francuske, imamo primjer eh, nizozemskih građana i grčkih građana koji su rekli eh, ne eh, snažno snažnim odlukama iz Brisela, ali znamo da su stvari krenule drugim putem. Dakle, više e, od toga nego da se brinem o zatvaranju e, e, Britanskog parlamenta, što je jedna praksa koja je predviđena britanskim zakonom, E, je ono koje su posljedice za referendume. Dakle, prolazi e, načelo da odluka koju donosi narod, a koja se ne sviđa ovim institucijama, mora na neki način i na neortodoksni način promijenjena. Zato ja mislim da glavni cilj e, Brexita je, stva, je, je strah koji imaju E, institucije Europske unije i da Ujedinjena kraljevina izvan Europske unije može pokazati da ove institucije možda nisu savršene, možda je ova institucija napravila pogreške i možda neko može slobodno odlučiti ići drugim putem i pokazati da se može biti bolji i imati bolji status izvan Europske unije. To je slobodni izbor britanskih građana i mi imamo obvezu ga poštovati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 ići protiv toga i željeti kažnjavati kao što neki u ovoj vječnici žele e, građane Ujedinjene Kraljevine samo zato što su slobodno odlučili da idu drugim putem e, ne e, podržava ovaj projekt koji vi podržavate. Ja u te tri godine još nisam vidio da ste proveli jedan ispit savjesti ovdje. Jedan ispit savjesti kako biste shvatili duboke korijene onoga zašto jedna država članica odlučila izaći iz Europske unije? Zašto je jedna država članica rekla dosta ovome projektu kojega vi e, smatrate savršenim, ali koji očigledno ima e, očite, e, nedostatke. Umjesto da se brinem onoga, onome što se događa u Ujedinjenoj Kraljevini, brinuo bi se o političkoj i gospodarskoj i interinstitucionalnoj krizi u Europskoj uniji, unutarnjoj krizi i u parlamentu sa klubovima zastupnika koji su potpuno podijeljeni i koji su uspjeli izabrati i podržati e, predsjednicu komisije i jedna politička budućnost koja još nije vidljiva. Nemojte davati lekcije onima koji su slobodno odlučili ići drugim putem, nego razmislite o dubokim problemima koje imaju ove institucije. Inače, Europska unija neće imati nikakvu budućnost. Hvala lijepa. Hvala. Gospodine Van Orden, imate riječ. Uh, Predsjedniče, mogu li prije svega zahvaliti Jean-Claude Juncker i Michel Barnieru na uh, njihovim uh, pozitivnim napomenama jutros. Britanska vlada želi sporazum, ne bilo kakav, nego onakav kakav će biti prihvatljiv britanskom parlamentu i britanskom narodu i to trebamo brzo postići. Znači moramo izaći 31.10. Trebali smo otići 29. ožujka, pa 12. travnja, pa sada 31.10. Ali koja je poanta daljnjeg odgađanja? Neki možda misle ako ovo još više razvučemo da će onda doći do promjene režima u Britaniji, možda i do promjene mišljenja. No ja mislim da je to totalna deluzija. Kakav e, odnos želite imati s Britanijom u budućnosti pozitivan, temeljen na prijateljstvu, dobroj volji i zajedničkim interesima ili jedan temeljen na ljutnji, gočini i isključenju? Svi uključeni u ovom procesu koji zaista žele sporazum moraju dvostručiti svoje napore da se postigne sporazum što zahtjeva dobru volju i fleksibilnost s obje strane. I sjetite se u Europskoj uniji ništa nije moguće i sve je moguće ako postoji politička volja. E, britanska vlada je e, jasno rekla da su E, europski građani dobro došli i da će zaštititi njihova prava više od milijuna e, zahtjeva već je odobreno za status stalnog boravka. Ima dovoljno vremena da se drugi prijave, a Europska unija mora usvojiti slično velikodušan pristup prema britanskim građanima. E, preostali problem naravno jest granica između Sjeverne Irske i Republike Irske i nitko nema većeg, e, više interesa za mir od naroda Sjeverne Irske i britanske vlade. Jer uz sve E, loše e, neuspjeha u tom pogledu. E, mi smo potpuno predani procesu, mirovnom procesu i procesu velikog petka. No, međutim, ovo se temelji na paritetu poštovanja između dviju tradicije i dviju zajednica u Sjevernoj Irskoj. Naime, nemojte zaboraviti da većina naroda u Sjevernoj Irskoj su unionisti i ponosni su i što su sjevernici i britanci i žele to i ostati. Neki u ovom domu kao da su to zaboravili. Stoga i Europska unija i Ujedinjena kraljevina moraju primijeniti malo kreativno razmišljanje kako bi našli alternativne aranžmane za sigurnosnu mrežu, e, kako bih ja <laughs> radije rekao. Dakle, ne mislim da Ferhofštatova rezolucija je doprinjela bilo čemu korisnom u ovoj fazi. Ono što mi želimo je e, E, upravljačka skupina za Brexit koja će biti doista reprezentativna i stvarni izvor mudrosti ideja, a ne da se samo ponavljaju e, istrošene mantre. I na kraju krajeva konačni sporazum mora će biti odobren ne strane, ne samo strane od Britanskog parlamenta, nego i od strane našeg Europskog parlamenta. I kolege, kažem vama svima e, da je vrijeme da se E, i na razini vlada i stranaka krene djelovati. E, naime, gospodin Bar ne mora moći postići sporazum i kao je vijeće prije sastanka 17.10. Dakle, uvaženi kolege, nemojmo propustiti ovu priliku za ovo novo uzbudljivo partnerstvo između Jedine kraljevine Europske unije kako bi svima dobro, svim našim narodima dobro služili u dolazećim godinama. Gospodin Širvan, izvolite. Hvala predsjedniče. Kada sam nedavno bio u parlamentu, čuo sam jednog e, Brexitovca kako je rekao, moramo uništiti carstvo. Ono što je mislio i na što je aludirao je Europska unija. No, e, Brexitovci e, su sa svojima uspjeli samo u tome da se Ujedinjena kraljevina našla u najvećoj političkoj krizi za, već desetljećima. Krize u kojoj radnici, umirovljenici i male tvrtke e, će morati na kraju platiti ceh. Ovakva politika nije u interesu ni britanskog naroda, ni e, europskog naroda. A vlada Borisa Johnsona to također dobro znade. E, operacija Yellowhammer to zvuči kao loši naslov James Bond filma, a to je zapravo E, pokuša, pokušaje britanske vlade da e, riješi probleme sa opskrbom, recimo lijekovima i tako dalje i socijalnim nemirom i tako dalje. Ali vlada ide izgleda upravo tim putem, a to je apsolutno krivi put. Ne govorimo mi ovdje o nekim abstraktnim stvarima. Mislim, kada govorimo o Brexitu sa ili bez sporazuma, nego govorimo o tome da, na primjer, recimo e, Njemački ili pa, poljski bolničar ne zna još hoće li dobiti dozvolu boravka e, e, u Velikoj Britaniji dozvolu rada i tako dalje. Recimo govorimo o tome da britanski umirovljenici ne znaju kako će dalje e, biti isplaćivana mirovina ako žive u Europskoj uniji. Znači govorimo o tome da recimo obitelji u Belfastu E, mora, e, želi sutra slati e, djecu u školu, a da će se možda bojati da će se nešto dogoditi na ulici kao što je bilo ranije u doba građanskog rata ako se nastave ovakva politika. Dakle, o tome mi sve govorimo kada govorimo o Brexitu bez sporazuma, turnom Brexitu, a to je nešto po kojem pitanju britanska politika mora nešto poduzeti i pokazati volju. I uvaženi kolege, kada tu mi pada puno stvari na e, pamet kad mislim o Velikoj Britaniji, mislim o velikom, e, velikoj državi koja se oprla fašizmu na e, zemlji sa velikom povijesti i kolonijalnom povijesti i sa velikim imenima. Sjećam se da je Karl Marx u Londonu bio u azilu, ali ono na što sigurno ne mislim, a sada slično kao i kolega Verhofstadt, sigurno ne mislim na, ne mislim na lik iz crtića Halka, E, što se tiče očuvanja mira u Sjevernoj Irskoj i e, socijalnog mira to može zaštititi samo pametna politika, to smo mi lijevi u parlamentu i upravo zato podupiramo u potpunosti ovu rezoluciju. Zahvaljujem. Hvala. Gospodine Sinčić, izvolite. Hvala. Danas govorimo ovdje o Brexitu ima nekoliko pokušaja da se opstruira referendum britanski rezultati britanskog referenduma to je apsolutno krivo. što je logika opstruiranja britanskog referenduma ponavljati referendum dvaput triput četiri puta dok odgovor ne bude drugačiji. je li to logika referenduma? to je svođenje demokracije na apsurd. htio bih za početak osvrnuti se na jedan citat odnosno parafrazirat ću edwarda greya ministra britanskog vanjskih poslova negdje sa početka prvog svjetskog rata koji je rekao ovako nekako odnosi dogovori riječ to mora nešto vrijediti ako ne vrijedi ostaje nam samo top ostaje nam samo da navalimo jedni na druge. ovaj referendum mora nešto vrijediti. to što je britanski narod rekao to mora nešto vrijediti i to se mora ispoštovati zar vam ne govori takoer neto o volji britanskog naroda to ovdje meni s lijeve strane twenty nine zastupnika iz stranke brexit najjae stranke u ovom parlamentu i cdu ima twenty three brexit ima. twenty nine meni to neto govori o volji britanskoga naroda. htio bih takoer reći da je to ono to je prolost meutim pogledajmo u budunost neki prije nekoliko tjedana ovdje gospođa von der leyen govorila je o zajedničkoj vanjskoj politici kao nečemu što tek treba napraviti koja će se donositi preglasavanjem. smatram to vrlo opasnim. ne može von der leyen definirati mojoj hrvatskoj što će misliti kakav će stav imati prema bosni i hercegovini srbiji iranu sad u malti ili bilo kome drugome to je put u još gore narušavanje odnosa. dosta je više integracija i federalizacije. sve ovo navedeno jača euroskepticizam. neki će ovdje reći opasan je euroskepticizam može biti kako za koga ja bih htio reći opasan je eurofundamentalizam ili merkelički način ili nikakav način ne dozvoljava se redefiniranje odnosa ne dozvoljava se redefiniranje politika i ako se redefiniranje ne dozvoli brexit će biti tek početak. zalažem se za izmjenu članka fifty ugovora o funkcioniranju europske unije da se ubrza i pojednostavi izlaženje onih zemalja čiji narodi tako odluče. Hvala uvaženi kolege. E, imamo ovu raspravu i danas u ovom parlamentu izglatavamo petu rezoluciju o Brexitu na dan kada je britanski parlament pod suspenzijom. Koji je to paradoks? Da, uvjerena sam da većina nas i dalje žali što se događa Brexit. I dalje smo predani Brexitu na uređen način. Sporazum o povlačenju kojem je doprinio ovaj dom e, u uskoj suradnji sa Michelom Barnijevom i hvala Michel. Taj sporazum daje pravnu sigurnost svima onima na koje utječe Brexit s obje strane, no posebice građanima i malim e, tvrtkama i pravima, e, a prava građana i dalje su najveća zabrinutost u ovom domu. Ovaj sporazum omogućuje ovaj gotovo e, nemogući e, e, scenarij povlačenja jedne velike države iz odnosa stvaranih 45 godina u Uniji sa minimalnom sa minimalnim disrupcijama. Ovaj sporazum stvara i dobre temelje i političke temelje za izgradnju budućih odnosa između Europske unije i Ujedinjene kraljevine i kad jednom bude odobren otvoriti će put e, tranziciji e, za alternativne aranžmane e, i odnose. A backstop ili zaštitna mreža je mjera krajnjem, krajnja mjera koja je važna, važan dio ovog sporazuma i žao mi je što Ujedinjena kraljevina nije za sada iznijela e, pravno prihvatljive aranžmane koje bi mogle zamijeniti backstop u svim njegovim ciljevima, znači ovu zaštitnu mrežu e, za izbjegavanje tvrde granice. Još uvijek postoji prostor za sporazum i mora nam biti jasno da bi sporazum bez dogovora e, pao na teret i savjest britanske vlade jer znamo da je najbolja E, priprava za no deal, izlazak bez e, dogovora e, je samo ublažavajuća mjera jer takav izlazak neće riješiti nijedan od problema niti irske granice, niti građana s obje strane. I dakle, ja se još uvijek nadam dubokim, bliskim odnosima temeljem regulatorne konvergencije i poštivanju <laughs> i e, poštivanju međusobnih e, prava. E, evo, žao mi što sam oduljila. Dakle, mislim da ovdje imamo još i 14 zahtjeva za spontano javljanje za riječ. Doista, dakle, sada moram zamoliti sve da poštuju vrijeme govorenja. Kada čujete moj čekić, to znači da je najvjerojatnije da ste prekoračili vrijeme, osim ako nije bukao u sudnici. Evo, gospodin Pereira Nadam se da ćete poštivati rok, e, vrijeme za govorenje. Hvala još smo jednom ovdje da poštujemo Brexit demokratski, slobodno i otvoreno kao bilo koji e, parlament e, koji bi se našao u sličnoj situaciji u ovakvom ključnom trenutku. Ovaj parlament zapravo je jedini puno operativni parlament koji predstavlja britanske građane u ovom trenutku. Zajednička rezolucija koju su podnijeli socijalisti sa drugim velikim političkim klubovima pokazuje koliko smo ujedinjeni e, u e, e, u ovom žalosnom procesu povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. U potpunosti poštujemo narod, volju britanskog naroda, ali ako dođe do Brexita u svakom slučaju on mora biti uređen, jer izlazak bez dogovora zasigurno je najgori mogući način da se to učini. Svakako čuli smo i riječi premijera Johnsona koji je rekao da želi postići sporazum sa Europskom unijom, ali bez eh, eh, irskog backstopa, bez zaštitne mreže za Irsku i da će izaći do kraja sljedećeg mjeseca i bez sporazuma. Ali da je on doista bio ozbiljan o volji da postane sporazum u sljedećih par dana učinio bi do sada jednu vrlo jednostavnu gestu, a to je iznio bi pisani prijedlog o e, funkcionalnoj i pravno operativnom alternativnom aranžmanu. To nije učinio, dakle nije ničime potkrijepio svoju E, navodnu ozbiljnost e, da želi izbjeći izlazak bez sporazuma. Dakle, kristalno jasno rečeno, ukoliko je Europska unija, ukoliko Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije bez sporazuma, to će biti u potpunosti e, odgovornost britanske vlade nikoga drugoga predsjedniče i donji i gornji dom Britanskog parlamenta odobrili su akt kojim se obvezuje britanska vlada da zatraži produljenje članka 50 ako se ne postigne sporazum. Nikada nije postojao mandat za no deal, za izlazak bez sporazuma od strane britanskog naroda. Također nema ni mandata za to od strane britanskog e, parlamenta za e, britansku vladu. Znači, mi želimo reći, ova rezolucija jasno pokazuje da Europski parlament će poduprijeti produljenje članka 50 kako bi se izbjegao e, scenarij bez dogovora. E, onako kako mi vidimo produljenje članka 50. važno je i za Ujedinju kraljevinu kako bi iznašla političko rješenje i u pravom trenutku kada dođe vrijeme vlate vrate e, moći vlast u ruke naroda kako bi on mogao imati zadnju riječ u pitanju Brexita. Hvala gospođo Gibson, jednu minutu. Danas e, smo, se nalazimo u velikoj opasnosti. Velikoj opasnosti i za Ujedinjenu kraljevinu i za Europsku uniju. A to je opasnost da omogućimo e, ovom zamoru koji nas je obuzeo zbog Brexita e, i da nas to sputa da djelujemo do kraja, da dokončamo taj proces. Opasnost demokraciji, stabilnosti, vladavini prava, suverenosti e, parlamenta bilo gdje i pravima građana. Dakle, molim ovaj parlament da podupre e, ovu, e, ovaj zahtjev da nadiđemo zamor Brexita i omogućimo produljenje članka 50. i omogućimo Ujedinjenoj kraljevini da ovaj diktator koji je ušutkao najdemokratičniji stari parlament, britanski parlament ne dođe na ono što je htio, jer Brexit bez sporazuma je katastrofa i e, loša stvar za sve nas i treba e, uzeti svo moguće vrijeme koje možemo dobiti kako bismo se mogli boriti protiv toga i zaustaviti takvu katastrofu. Hvala. Gospodine Smith, e, dvije minute. Predsjednice, hvala. Brexit je pitanje, bilo frustrantno pitanje od samog početka, nažalost, i velika žalost, a sa škotske strane i nepravedna stvar. Mi smo glasali za ostanak e, u Europskoj uniji, Irska također, i mirovni proces ondje je svet i mora biti zaštićen. E, ovi argumenti naravno nisu e, zbog E, stvari zbog odnosa s EU. nego ovakav parlament jednostavno nije, kakav smo vidjeli, nije e, e, na našoj domaćoj razini sposoban za ovakav e, razgovor na ravnopravnoj razini jer je zastario. Ja sam ovdje danas da izbjegnem strašnu grešku za sve naš Škotsku, Jedinjenu Kraljevinu i Europsku uniju. Svaki dan čujem doma argument da treba postići Brexit, e, da ga treba odraditi i provesti i čujem također e, s vaše strane da vam je dosta ove britanske gluposti. Pa i meni je isto ako vas to tješi. Zaista e, cijenim što želite uređeni proces da se umanji šteta Brexita i žao mi je kolege, imam vijesti za vas, nema dobrog Brexita, nema održivog odgovora na ovo pitanje. E, E, narod, e, ovi ljudi s kojima se, e, s kojima razgovarate, ovi konzervativci koji su zapravo izašli sada i oni gore tamo nemaju jednostavno nikakav plan za buduće održive odnose. Ako se dogodi Brexit sa ili bez sporazuma, oni će to iskoristiti kao izgovor da ponište sve što mogu i unište sve kod kuće i Škotskoj i u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj E, i uveo su ekonomski dumping, e, okolišni dumping, socijalni dumping, sve od toga. Ne postoji dakle dobar Brexit i ne postoji dobar ishod iz ovoga. I ne mogu poduprijeti današnju rezoluciju usprkos najboljih napora e, i ne vjerujem da on može postići ono što kaže da će postići zbog vaših sugovornika. Znači nama treba više vremena da preokrenemo Brexit, e, a za to nam treba svo vrijeme koje možemo dobiti da taj proces nekako okrenemo u suprotnom smjeru. Hvala. Može li tišina tamo gore? Sorry, Oprostite, predsjednice, pitam ko komentira tamo od jer e, oprostite evo tražim mir e, u vječnici i morat ćete to poštivati. Dakle hvala. Gospodin e, Beck, tri minute. Uvažena predsjednice. Ujedinjena kraljevina pred kaosom. Dakle, E, sad vidimo isto u medijima, isto kao i prije referenduma. E, naime, velike posljedice se očekuju. E, Velika Britanija je treći najveći izvozno tržište Njemačke i najprofitabilnija. Za ostatak Europske unije to je drugo najveće izvozno tržište. Kod tvrdog Brexita prijeti gubitak desecima tisuća E, njemačkih radnih mjesta, posebice u automobilskoj industriji, a e, također e, ovih 10 do 12 milijardi dolara koje će otpasti od Velike Britanije, troškovi će uglavnom pogoditi toga Njemačku. Zašto onda e, zašto je Europska unija ne želi e, dobar razvod? Ujedina kraljevina je pregovarala o dobroj vjeri, možda u previše vjere. Mislim, treba, se, treba pristati na sve e, inicijalne zahtjeve Europske unije, prava EU građana i svi sve dogovore o razvodu. Europska unija je sada tu cijelu stvar zakomplicirala ubacujući backstop. No tko doista vjeruje da e, sporadični ili elektronički carinski granični e, provjere će dovesti do e, vraćanja nereda i nasilja u Irskoj. Ma to ne vjeruje niti Michel Barnier koji backstop pokušava iskoristiti kako bi Britanija ostala u trajnoj carinskoj uniji ili da prisili referendum protiv e, cijelog financijskog i političkog establishmenta i e, e, nasuprot svih političkih korektnih mišljenja. Britanski građani su sa 52 prema 48% izglasali da žele izlazak, a to je većina kojom je Europski parlament potvrdio predsjednicu komisije von der Leyen. 17,4 milijuna britanskih građana glasalo je za Brexit. Najveći broj britanskih e, građana koji je ikada glasao za bilo što. Now Michel Barnier is a shrewd and skillful negotiator. Barnier je dobar pregovarač, ali e, želi e, E, pretvoriti Britaniju u vazala ili alternativno riskira goleme gubitke radnih mjesta u Europskoj uniji. E, a i jedan i drugi ishod je neprihvatljiv. For one Jednu minutu, gospodin Lundgren. E, Brexit se e, sada našao u e, problemu da jedna i druga strana ne znaju kakve daljnje prijedloge iznijesti. Prije 500 godina e, Ujedinjena kraljevina nije htjela biti članica Europske unije iz sličnih razloga kao danas koji iznosi kod Brexita. 50-ih e, Ujedinjena kraljevina nije htjela takvu carinsku uniju iz protekcionističkih razloga e, koji je vjerovala da je to bila e, okovi, za slobodnu trgovinu i umjesto toga se htjela stvoriti tržišno natjecanje. I EFTA recimo, neka europska EFTA zajedno možda sa Švedskom. I također to je, to, to je zahtjevalo birokraciju možda od stotinjak ljudi, a ne e, tisuće i tisuće kao danas e, u e, Europskoj uniji. Ali britanski građani su glasali i evo sada ovo su i rezultati. Oprostite, moram biti vrlo stroga što se vremena tiče. E, gospođa Anderson, minutu i pola. Kaže moja irska putovnica da je pravo i E, poročenju svakoga rođenog na otoku Irskoj da bude dio irskog naroda. Kao što ova rezolucija jasno kaže, mi Irci u Sjevernoj Irskoj stoga imamo pravo na e, EU građanstvo e, gdje god da živimo. Znači backstop je ključan za izbjegavanje tvrde granice, za zaštitu gospodarstva Europske unije i suradnje između sjevera i juga i ali točno će nas izbaciti iz Europske unije protiv naše volje. Mi smo htjeli ostati. Važno je da ovaj parlament prepozna, kao što se kaže u rezoluciji, legitimnost bilo kojeg e, odabira većine naroda na sjeveru Irske na naše pravo za promjenu statusa na naše pravo za samoodređenje kao što je zacrtano u sporazumu na Veliki petak i britanskom irskom pravu. U e, izjavi Europskog vijeća stoji da u slučaju reunifikacije Irske svih 32 države i e, e, okruga u Irskoj će biti u Europskoj uniji. Francuski prezident rekao je da je rješenje E, problema e, ponovno jedinjenje Irske, a Lord e, Ashcroft kaže da postoji većina za Irsku uniju. Znači, sporazum na Veliki petak je demokratski mirni put natrag u Europsku uniju putem irskog jedinstva i to bi svi trebali poštivati. Dvije minute, gospodine Faraž. Jedna stvar je jasno, a to je da uz ono sve što smo čuli od Junkere Barnijeja je vrlo blizu dogovoru da smo blizu dogovoru na samitu 17.10. i naravno i jedne i druge strane pokušati će to prikazati kao pregovaračku pobjedu. Možda bi se trebali podsjetiti da ovaj sporazum je bez backstopa je vrlo, vrlo loša stvar za Veliku Britaniju jer ćemo ostati uhvaćeni i E, sputani propisima Europske unije pod pokroviteljstvom Europskog suda. I nakon što smo sve e, predali drugima u e, sporazumu, najgori dio je što se bilo koji budući odnosi temelje na dobroj vjeri. Mi smo se stavili u potpunosti u vaše ruke time i na vašu milost i nemilost. A ja bih rekao da događanja koja smo vidjeli ovog tjedna u Europi ne pokazuju da postoji takva dobra volja, naravno govorim o e, premijeru Luksemburga e, koji je e, doslovce ponizio e, britanskog premijera na nevjerojatan način, a da bi ga predsjednik Macron onda pozdravio jučer kao heroja zbog toga. I time mi se čini da je prilično jasno da, da ostanemo ovdje dalje s puta nije bar nije ov cilj. Dakle, to je i sam rekao da nas zadrži u Carinskoj uniji, a vidjeli smo i od drugih govornika ovdje da postoji stvarni strah da će se zbog e, da e, bi e, izlaskom iz Carinske unije i Europske unije Velika Britanija postala konkurentnija i bogatija izvan Europske unije nego što je u njoj. Gospodine Verhofstadt, mi ne želimo ništa s vašim europskim e, carstvom i jedini e, način e, da ispunimo referendum je čisti Brexit, a onda ćemo kao odrasli razgovarati o trgovini i o tome kako ćemo dalje. Hvala. Gospodin Gonzales Pons, izvolite, imate minut i pol. Kada sam bio mlad student i činjao uključivati se u politiku, gledao sam prema Velikoj Britaniji kao najvišem uzoru demokracije. Danas više ne. Danas je britanska demokracija sjena same sebe jer ima političare poput e, Faraža. Danas kada Britanija proživljava najteže dane nakon drugog svjetskog rata, parlament je opozvan. Ovaj parlament ovdje je u zadnjim danima pregovora otvoren, britanski zatvoren. I to je razlog zašto svi ovdje moramo danas govoriti engleski, jer predstavljamo ne samo europski narod, već i britanski narod. To je ovo je danas najveći dom demokracije na svijetu. Danas je Velika Britanija zarobljena od strane nacionalnih, nacionalističkih propoličara koji se hoće zatvoriti u svoje granice. Uvijek smo pregovarali u dobroj volji, nikada nismo lagali. Jean-Claude Juncker, Michel Barnier su dobri pregovarači. No, oni su džentlmeni. Pitam se da li se za današnjeg eh, premijera britanske vlade može reći isto. Mi se nećemo protiviti zahtjevu za produženje roka, ali želimo znati do kada i zašto jer nemamo više vremena za gubljenje. Pozivam premijera da ispoštuje britanski parlament i pozivam ga da ispoštuje demokraciju u Europi jer Brexit sada nije samo katastrofa, već to ima najveće greške u modernoj političkoj povijesti. Hvala, gospodin Korbet, dvije minute. Predsjednice, imamo kaotičku političku situaciju u Britaniji trenutno. No kolege ni na trenutak ne smiju pomisliti da ovaj premijer niti ona skupina gore predstavljaju cijelu britansku naciju. Oni to jednostavno ne čine. I dopustiti da gospodin Johnson e, tvrdi da traži pregovore, to nije točno, on ništa nije predložio i njegova rješenja nisu prihvatljiva niti ovdje, niti u britanskom parlamentu. On u biti hoće Brexit bez dogovora, no britanski parlament je zakonodavno djelovao kako bi spriječio takav takvo rješenje i da, se, da mu se naloži da traži produženje roka, a ne da se opredjeli za e, Brexit bez dogovora. I većina u britanskom parlamentu je protiv njega. Trebate znati da je on e, protjerao članove iz svoje vlade, da je ostao bez članova svoje vlade i svi oporbeni laboristi, libdem, e, e, irski nacionalisti, škotski nacionalisti, svi žele novi referendum i referendum u kojem će se glasati za za Brexit sa dogovorom ili bez dogovora, ne, nego da li da se ostane ili izađe iz Europske unije. I svjestan sam koliko ste frustrirani sa britanskim političarima, ali imajte, e, sjetite se britanskog naroda, javno mjenje, mijenja se javno mjenje, novi referendum je opravdan zahtjev. Novi referendum je opravdan jer Brexit ne liči ni na koji način na ono što su ovi gore rekli tijekom e, kampanje za referendum. Rekli su da će biti lako, teško je. Rekli su da će štediti puno novca e, i da će to prebaciti u e, zdravstvo. Ovo košta cijelo bogatstvo. Rekli su da će biti novih radnih mjesta i gospodarski uspjeh, sve je suprotno tome. Dakle, ono što ljudi su svjesni da e, nisu dobili ono što im je obećano i da nisu glasali za to za što, što dobivaju. Dakle, treba im dati novu priliku. Molim vas, dajte nam produženje koje se traži i trebamo riješiti ovo. Hvala. Sada na jedan minut. Gospođa Lang. Predsjednice, ja sam e, izabrana e, u Sjevernoj Irskoj. Većina ih, mojih glasača odlučilo je ostati u Ujedinjenoj urni. Članstvo u Europskom parlamentu daje nam europsko državljanstvo, zajednički identitet i ujedinjuje unioniste, nacionaliste i sve veći broj nas koji se identificiraju kao jedni i drugi. E, sporazum Velikog petka je utemeljen na neovisnosti i suradnji. To treba zaštiti, no naša vlada koju vodi DUP stranka ne želi nas čuti, oni ne govore u ime većine i 98. kada se suprostavili e, ovom sporazumu, niti sada predstavljaju većinu kada se zalažu za Brexit e, ili protive se backstopu. Sporazum, odnosno Brexit bez sporazuma ignorira e, cijelu Sjevernu Irsku i one koji kažu da Brexit bez dogovora nije problem. Britanski parlament radi kako bi izbjegao da dođe do Brexita bez dogovora. Treba dati europskim liderima vrijeme koje je potrebno za Brexit i cijenimo vaše strpljenje. Ali tu se radi o našem i vašoj budućnosti i ovo treba dobro napraviti, a ne samo napraviti. Molim e, ljude, osobito s ove strane, s desne strane doma. Ako imate osobne razgovore, molim vas da šapćete, jer to doista ometa sve ostale. A sada nam dvije riječi, gospođa Scott Cato, izvolite. Hvala predsjednice. Od samog početka Brexit eh, se ticao kontrole, no povrati kontrolu od Europe, eh, ne, to Johnson eh, nije napravio, već je izgubio kontrolu nad zemljom. Dakle, opoziv parlamenta i je nešto što se nije napravilo još od 17. stoljeća. Britanski premijer ne može se pojaviti nigdje u javnosti, niti u Ujedinjenoj kraljevini, niti evo, u Luksemburgu, kao što smo vidjeli, nije to sposobno raditi. Znamo što znači povrat kontrolu, to znači oduzeti kontrolu od naših predsjednika iz parlamenta, oduzeti kontrolu od e, djelatnika, uzeti kontrolu od onih koji se zalažu za vladavinu prava. Brexit nije dao kontrolu narodu, niti parlamentu, već e, bogatim oligarsima koji žele izbjegavati plaćanje poreza i globalnim korporacijama organizacijama koje žele e, rasparčati zakone koji e, imaju za cilj sačuvati planet. Predsjednica, molim vas, možete li usporiti za prevoditelje? Ispričam se. I iz tog razloga e, jednaka prava za standarde zaštite okoliša, za poslodavce i zaštitu, radnika koje parlament, Europski parlament jamči su važni. Ne možemo imati utrku ka dnu s obzirom da Vjedinja kraljevina gdje se pretvara u poreznu oazu Nažalost, 5 milijuna e, europskih građana izgubili kontrolu nad svojim životima i pretvarili su se u žeton za e, cjenjkanje, žele samo porad kontrolu nad svojim životom. Ja doista iskreno žalim što ovaj parlament e, nije smatrao da njihova prava treba zaštiti iako je situacija u mojoj zemlji kaotična i demokratske institucije su pred raspadom i naši zastupnici i naši sudovi zauzimaju pozitivne mjere kako bi zaštilo demokraciju. Jasna poruka ove današnje rezolucije je da gledamo ka Europskom vijeću da da i odobri Jednoj kraljevini produženje roka kako bi se skupil, okupile demokratske snage i povratila kontrola i ova kriza. Samo mi, odnosno narod, možemo udoljeti tiraniji Johnsona i njegove svite ovisimo o parlamentima u parlamentu i u vijeću koji nam trebaju dati na raspolaganje vrijeme koje nam je potrebno da povratimo kontrolu od oligarha i ljudi koji robuju novcu. Samo na taj način možemo dobiti većinu i zaustavimo ovu noćnu moru Brexita. Gospodine Madison, dvije minute imate. 23. lipnja 2016. godine eh, na povijesni dan 51,81% eh, Britanaca odlučilo napustiti Uniju. Više od tisuću dana je od referenduma prošli svaki dan politički elitisti i u Jednoj kraljevini i u Europskoj uniji eh, drže zatočen, u zatočeništvu Britance i Europljane. Oni koji su na vlasti imaju pravnu obvezu sprovesti eh, odluku referenduma. Neki političari smatraju da se mudrim, eh, da jer misle da mogu zaobići referendum, ali nije na njima da tumače zakon. Politička elita našeg vremena to zaboravlja Europska unija trećim zemljama govori o demokraciji i vladavini prava, ali u svom vlastnom dvorištu demokratske odluke se poštuju samo kada ih se odgodi e, i prilagođava europskim federalistima. Mogućnost e, uključenja u Europsku uniju bila je e, tu, no ono što je jasno, političari moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da spriječe Britaniju da izađe iz Europske unije. Čak i Verhofstadt to tako radi. Oni su uspjeli evo, u Jednom kralju držati u ta, e, zatočenom već pet godina. Boris Johnson preslja prijetnju jer bi on to mogao napraviti, no e, vijeće mu se protivi i odnosno njegov vlasti dom e, zastupnički dom ga blokira. Vijeće bi moglo omogućiti Johnsonu da izađe bez dogovora. Evo, stanovništvo Europe neće biti zatočeno ignorirajući glas Europske eh, unije, Europske stanovništva Europske unije, Unija postaje, će biti arhitekt svog vlastnog uništenja, mora spoštivati demokracija i, i suverenost naroda i sada treba zaštiti ono što se propovjeda. Hvala gospodin Zahadril, imate jedan minut. Hvala predsjednice. Imamo šest tjedana do Brexita i ukoliko se ništa ne dogodi, Ujedinjena kraljevina će 31. listopada napustiti Europsku uniju bez dogovora. No, brojni u ovom domu griješe jer misle da imamo dogovor i da Britan, na britanskoj strani imamo samo neke problematične likove koji to blokiraju i koje treba razumjeti. No to nije istina. Mi nemamo sporazum, imamo samo nacrt sporazuma koji je tri puta odbačen u e, Britanskom domu i koji današnja britanska legitimna vlada ne prihvaća. Dakle, potrebno je dvoje za ples, ali mi izgleda ovaj tango plešemo sami. Dakle, ovaj Europski parlament treba od Europskog vijeća tražiti da da europsko Europskoj komisiji mandat da ponovo ispregovara e, sporazum jer u suprotnom za kroz šest tjedana ćemo imati napuštanje Britan... E, odlazak Britanije iz Europske unije bez, uz jako štetne posljedice. Hvala gospodin Flanagan, jedna minuta. Jedna stvar koju trebamo napraviti ovdje jeste poštovati odluke odluku građanstva poštovati odluku Ujedinjene kraljevine da ode oni koji hoće otići moraju biti svjesni da to predstavlja velike probleme za ljude u pograničnom području. Trenutno najbolje rješenje jest backstop. Moramo ipak biti spremni i za druge situacije. Ako dođe do izlaska bez dogovora, onda će čelu solidarnost biti doista dovedeno u pitanje i testirano. Do sada je solidarnost bila samo puka riječ, ali evo danas opet čujemo Jean-Claude Junckera kako govori o solidarnosti četvrt milijuna e, milijarde tona e, irska izvozi, govedne irska izvozi godišnje u Britaniju. E, kome ćemo to izvoziti? Kome, kome prije nego europskim susjedima? Da li imamo mogućnost to napraviti? Imamo. Ako se britansko tržište zatvori na naša vrata, onda moramo u, izvoziti u Europu. Dakle, mi godišnje uvozimo iz Merkusura 300 30 eh, milijuna tona godišnje. Dakle, budući europski povjerenik eh, Hogan mora riješiti taj problem ako doista i prebaci s na Irsku, ukoliko zaista želi solidarnost. Hvala, gospođa Doc. Hvala vam, predsjednice. Najprije želim ponoviti eh, svoje jako uvjerenje da je sporazum s dogovorom najbolji, najbolje rješenje za Ujedinjenu kraljevinu. Europsku uniju i e, za Sjevernu Irsku. Uvijek sam vjerovala da je to u našem interesu i radila sam e, kao stvaranje tog cilja. Međutim, sporazum o povlačenju ne smije nar biti prepreka za ustavni ekonomski integritet e, Ujedinjene kraljevine i Sjeverne Irske u njemu. Sporazum mora ispuniti temeljne demokratske uvjete, a backstop dovodi u pitanje ta temeljne uvjete. Ovo je potvrđeno više puta i spominje se i Belfast, sporazum o Belfasta i to su spomenuli predsjednik Juncker i gospodin Barnier. Jedan od ključnih elemenata toga jeste paritet između dviju e, tradicija u Sjevernoj Iskoj, što znači da unionisti i nacionalisti prema njima se treba postupati e, jednako. Prošlog tjedna bivši irski premijer Berdjahan eh, koji je radio na eh, sporazumu eh, Velkog petka rekao je da svako rješenje mora uključiti unioniste jer tako piše u sporazumu Velikog petka. Budimo jasni, pismo koje je upućeno europskim institucijama u, pod točkom petom rezolucije nije potpisao jedan jedini član iz redova unionista. Svaka unionistička stranka koja je bila na izborima to je napravila eh, i protivila se backstopu. Nedavno ispitivanje mjenja, javnog mjenja kaže da 81% unionista se protivi backstopu. Postoji demokratski problem s backstopom, gospodine Barnier, i vi ne možete odmah, eh, odmahivati time Dakle, zastupljenost je jako važna. Predsjednica prekida gospođu Doc. Ispričavam se, gospođo Doc, moram biti jako stroga. Gospodin Tajan, imate minut i pol. Gospodine predsjedniče, e, Odbor za ustavne poslove kojim predsjedam je dao glas europskim građanima koji žive u Ujedinjenom kraljevstvu, uključujući i Irce. Odlučili smo poslušati i zastupnike odnosno one koji zastupaju e, Ujedinjenu kraljevinu u Europi. Moramo dati 600 tisuća mojih sugrađana koji žive u e, Ujedinjenoj kraljevini. Moramo dati riječ Britancima koji žive u Europi i Ircima. Dakle, to je mjesto demokracije. Ovo je mjesto gdje građani moraju osjećati da ih branimo. A to moramo učiniti kako bi smanjili razmak između ove institucije i europskih građana. Također smo tražili da idemo kao odbor AFKO e, na e, granicu između Republike Irske i Sjeverne Irske kako mi dali e, poruku prenijeli poruku jer tu se nalazi srž problema. Što treba učiniti kako bismo ojačali mir e, i backstop jer e, čak i e, tajne službe u Britaniji daju vrlo zabrinjavajuće poruke, a moramo tamo zaštititi E, zbog fleksibilnih granica i našu poljoprivredu i naše e, i naše poljoprivredne proizvode. Srijetimo se e, problema sa kravljim ludilom. Dakle, bez nekog rješenja mi imamo veliki rizik i mi moramo obraniti građane i trgovačka društva. Jedna minuta gospodin Benifej. Hvala gospođo predsjednice. Mi se bližimo 31. E, listopadu, a da gospodin Johnson nije dao e, politički prijedlog koji bi europski vođe mogli e, raspravljati. Dakle, sve veći je rizik izlaska bez sporazuma, a izgleda da konservativna stranka to i želi. E, i u stvari e, i mi smo e, na neki način dali inicijative kako bi izbjegli tako, takav katastrofalan ishod. Mi želimo obraniti 3 milijuna europskih građana koji žive i rade u Ujedinjenoj Kraljevini i 700 tisuća talijanskih građana kao i mnoga naša trgovačka društva koja oduvijek imaju trgovinu s Ujedinjenom Kraljevinom i doprinose bogatstvu naših država. Ako to traži traži Ujedinjena kraljevina, onda ćemo odobriti e, produženje članka 50. ali samo kao jasan instrument kako bismo spriječili e, izlazak bez dogovora sa jasnom perspektivom. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Keleher, jedna minuta. Yes, um, I wish to support the... Želim e, poduprijeti rezoluciju, a želim reći da prihvaćam odluku Ujedinjene kraljevine što se tiče izlaska iz Europske unije, ali i obveza postoji obveza Ujedinjene kraljeve da prihvati da veliki e, e, demokratski proces e, se 1998. održao u Republici Irskoj gdje se podržao sporazum Velikog petka. U tom sporazum govorimo o gospodarstvu Sjeverne Irske i slično. I samo kako bi stvari stavio u kontekst, svakoga dana ljudi E, na nevidljivoj, u nevidljivoj granici žive svoj svakodnevni život, a e, Brexit bez e, dogovora će narušiti takav svakodnevni život. I u kontekstu ove rasprave ja podržavam rezoluciju i tražim Ujedinjenu kraljevinu da prihvati da ima odgovornost i obvezu čuvati integritet sporazuma Velikog petka imajući na umu da je to i mirovni proces. Ja sam prihvatio činjenicu da Ujedinjena kraljevina želi e, e, napustiti e, Europsku uniju, ali očekujem i da će Ujedinjena kraljevina poštovati svoju dužnost i poštovati sporazum Velikog petka. Gospođa Evans, jedna minuta. Hvala gospodine, gospođo predsjediteljice. Dragi kolege, ja sam zastupala Wales u ovom e, Europskom parlamentu 20 godina. To je bila moja velika privilegija i veliki izazov. Međutim, sada se suočavamo s najvećim izazom. Westminster nije, e, nije e, ispoštovao Wales. Dakle, to nije želja ljudi, to je parlament koji je podijeljen ali tražim da se e, obrati pažnja i na druge stvari. Nekoliko već nekoliko mjeseci e, marširam e, u cijelom e, Walesu sa drugim ljudima i dajem podršku neovisnosti Walesa. Sada dosta ljudi govori da će podržati neovisnost Walesa ako to znači da Wales može ostati u Europskoj uniji. Mi imamo pravo odrediti našu vlastitu budućnost i kako bi riješili sadašnju krizu moramo cijelu stvar vratiti narodu u referendumu i treba nam vremena za to. Ja ću i dalje raditi na tome i za budućnost Walesa u Europi. Hvala vam lijepa. Gospodin Velinski, jedna minuta. Hvala, uvažene dame i gospodo. Dopustite prije svega e, da e, E, kažem e, da e, što se tiče ovog pregovaranja između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, jedni i drugi se postuliraju u zapadnom svijetu kao veliki donositelji utjecaja i a nisu u stanju provesti vlastiti jedan referendum. Mislim jedni kažu Brexit je nešto dobro, drugi govore Brexit je nešto loše, a moje mišljenje posebice je svejedno što jedna i druga strana o tome misli, svejedno i što ja mislim. Jedino što je mjerodavno ovdje je što je rekla većina britanskog naroda o tome i naša je sveta dužnost da poštujemo to što su oni rekli da poštujemo jednu većinu britanskog naroda koja je jasno odlučila, pa stoga molim iskoristite priliku do 31.10. da se nekako približite u mišljenjima i da e, poslujete neki e, rezultat koji će biti profesionalan, fair, a prestanite sa ovim teatrom jedne i druge strane. Hvala. One minute, Mr. Bourgeois. Gospodin Bourgeois, imate jedan minut. Hvala, predsjednice. Dobro, mi nismo izravno sudjelovali u radu upravljačkog odbora, no NVA izaslanstvo Flandrije odobrava rezoluciju. Mi želimo učiniti sve što možemo kako bi se došlo do dogovora, jer izlazak bez dogovora nije dobar, dobro rješenje i nadamo se da će pregovarači dalje ulagati nužnu E, nužne napore i držati se načela backstopa kako bi se ispoštovalo integritet unutarnjeg tržišta. Što se tiče budućih odnosa, gospodin Brnje naglasio je da nema tu samo trgovinu, tu je i odbrana, sigurnost, istraživanje, obrana, suradnja, sveučilišna suradnja, plavo gospodarstvo. No, treba istaknuti da Globalizacija predstavlja samo mali dio Gospođo Dali, mislim da je lako praviti se da se kada govorimo o Brexitu da se radi samo o ludim Britancima. Ako se i, o čemu bavi, to je propast neoliberalne ideologije i promjeni e, neoliberalnih institucija zahvaljujući Lisabonu i Nici i isto tako ideologiji vladajućih klasa u Britaniji. Tu se radi o sve slabim plaćama, privatizaciji, podrivanju javnih e, službi. To je situacija koja postoji u brojnim zemljama diljem Europske unije. Nemojmo lagati o tome. Da, radi se tu o demokraciji. Znate, možda je Britaniji jako ne ide jako dobro glede demokracije, ali nije ni u Europi. Zašto me briga što Britanci kanibaliziraju vlastne institucije? Pa Britanci će morati živjeti svoje živote i ne možemo imati čvrste granice, moramo imati ljudska prava, poštovanje i ne žrtvovati ljude, ali oni koji ovdje stvarno vjeruju u solidarnost kao ja i pravednu i socijalnu Europu, onda moram napustiti ideju da e, ovu Europsku uniju napuštamo neoliberalizmu. Gospodin Dobni, jedan minut. Puno smo toga čuli danas o planu imperatora Verhofštata. Danas e, gospod, gospodina Johnson nas poredi sa e, gospođom gospođom Fire. Ne, on je Darth Vader Europske unije, a ovo mjesto je zvijezda smrti gdje nacionalna demokracija umire. Što se imperija tiče, ja sam ovdje i predstavljam i milijuna ljudi koji će dati uzvratni udarac. Prije 75 godina moji preci su se borili na, eh, protiv fašizma na europskom tlu. Sada branimo jednu kralju od Europske unije. Zadnje tri godine, usprkos tome što se milijarda eh, mjesečno plaća za članstvo, imamo samo prezir za uzvrat. I takozvana jednaka pravila, znate, ja ne bih eh, volio igrati nogomet protiv vas, gospodine Barnje, jer je ta utakmica namještena i hoće se pokazati da Evropska, e, pokazuje se da Evropska unija ne vjeruje u demokraciju. Danas se predstavlja Brexit kao žalostan događaj. Evo vam nešto što razumijete. Je ne Dakle, ne žalim ni, za čim. Mi napuštamo Evropsku uniju i ne žalimo doista ni za čim. Gospodin Kelly, izvolite, imate jedan i pol minuta. Uh, Kroz neko vrijeme Brexit će povjesničar predstaviti kao ono što je napravio nevjerojatni Hulk uh, i njegovi suborci, a 31.10. Uh, to se može pretvoriti u katastrofu na otoku Irske i mi smo jako zahvalni u Irskoj na solidarnosti 26 europskih zemalja što su jako dobro izrekli riječima gospodin Barnje i predsjednik Juncker. Gospodin Juncker je rekao da su, e, treba biti solidaran sa najugroženijim zemljama i pokazati jedinstvo svrhe nije mogao biti jači i jasniji. Gospodin Barnije je jako jasno e, rekao rekao koliko je potrebno eh, potvrditi backstope. Postoji još jedna posljedica Brexita, a to je taj da nakon sporazuma Velikog petka odnosi između Irske i Ujedinjene kraljevine su postali jači kulminiralo se do eh, došlo se čak do posta kraljice u Queen's Park ali to je sada zamijenjeno napetostima i sumnjičavstvom ću. Dakle, sada snadam da ako jedna kraljevina dobije produženje po članku 50 i čini mi se po ovome što smo danas čuli da će to biti odobreno. Ako ništa, to bi omogućilo gospodinu Johnsonu da e, iznese neko od pregršt rješenja za koje je govorio da ih ima i da da e, vremena dobrom britanskom narodu da povrati kontrolu od breksitovaca koji žele e, napustiti Evropsku uniju. Hvala vam, isteklo vam je vrijeme, gospođa Barli, izvolite jedan minut, molim vas. Hvala. Evo, ja sam i Britanka i Njemica, za mene je Brexit jako emotivna tema, kao i za mnoge druge, vjerovatno. E, ono što me najviše dira je pitanje backstopa. No, nitko ne spominje da je to samo privremeno rješenje dok se konačni sporazum ne potpiše. Pa problem je zato što nema dovoljno međusobnog povjerenja i to smo danas vidjeli. Neki Britanci e, strahuju da će biti vezani uz Europsku uniju za uvijek, a istovremeno Europska unija želi jamstva da neće biti čvrste granice između Sjeverne Irske i Republike Irske i upravo se o tome radi. Dakle, ne radi se tu samo o Ujedinjenoj kraljevini, već i o Irskoj. Imamo sva svako pravo raspravljati o tome jer e, Irska ostaje u Europskoj uniji. Dakle, što možemo učiniti? upravo suprotno ono, onome što neki političari u Britaniji i u ovom ovdje domu rade i govore, a to je dakle suprotno od e, sve veće agresivnosti i sve veće korištenje e, nekih e, ratnih metafora. To kaže mi kao Britanka i kao Njemica. Mi, bismo, mi ćemo ostati susjedi, trebali bismo ostati dobri susjedi u miru. Hvala. Gospođa Lvozo, jedan minut. Želim zahvaliti Jean-Claude Junckeru i Michel Barnier koji su došli pred naš parlament, parlament e, koji ima privilegij čuti vas i raspravljati s vama e, i međusobno o Brexitu, a da ga nitko, a da nikome ne pada na pamet da ga raspusti. Dakle, naš parlament preuzet će svoje odgovornosti. Nikada nećemo pristati narušiti e, interese Irske, niti izgradnjom zida, niti povratku nasilja. Nikada nećemo pristati na narušavanje integriteta i, solid, i čvrst suštine Europske unije. Nikada nećemo dovoditi u pitanje mir, pravo građana, ni interese Europske unije. Naš parlament zna reći ono što ne želi, ali ono što želi. Naš stav uvijek je bio vođen prijateljstvom i poštovanjem koje osjećamo prema britanskom narodu. Ali trenutno, kako stvari stoje, ne znamo što želi britanska vlada, ne znamo da li će Ujedinjena kraljevina tražiti novu odgodu Brexita i da li ima valjan razlog za tako što britanska vlada nam ne govori nikada, ni kako, ni u kojem smjeru želi otići od Europske unije. Takva situacija ne može trajati. Trebamo znati da li Ujedinjena kraljevina poštuje jednako nas kao mi nju, a poštovati jedan drugog znači biti iskreni reći istinu. Gospodin minuta. Jučer sam čuo gospodina Barnija koji je govorio o krhkom miru. On je govorio o tome da se susreće sa ženama u Irskoj koje svaki dan prelaze granicu i idu na posao. Rekli su, mi ne želimo ponovno započeti. Apeliram na gospodina Faraža i na gospodina Johnsona. Posjetite granicu, čujte njihove priče. Oni su zaista, e, zaista diraju u srce i stvarne su. U sjevernoj Irskoj napetosti uvijek postoje E, nikada nije daleko nasilje. Moji, e, moji irski kolege imaju e, iskustva iz prve ruke i zato žele jedno glasovanje u Sjevernoj Irskoj. Prvo morate postaviti pitanje ljudima u Sjevernoj Irskoj. Da li postoji slobodna trgovina samo u kraljevini ili ne? Jedan pjesnik je rekao vjerujte u čuda, vjerujte da u daleke obale možemo doći odavde. Možemo vjerovati u čuda, ali ne smijemo izgubiti e, nadu da se može naći rješenje. Hvala gospodine Kof. Ja e, zaista e, volim kako ste odabrali pjesnika. Za jednu minutu gospođa Rinaldi. Gospodin Rinaldi, ispričavam se. Hvala, gospođo predsjedateljice. Slušajući kolege u vječnici, shvatio sam da je najveća zabrinutost zatražiti ponavljanje referenduma u Ujedinjenoj kraljevini jer možda e, će rezultat biti onaj koji želite ali demokracija drugačije funkcionira. Niko nije tražio kada je izabrana gospođa Ursula von der Leyen samo za devet glasova. Niko nije tražio ponavljanje, iako polovica ovog parlamenta se s time nije složila. Želim podsjetiti da je Ujedinjena kraljevina dobiva i e, robu i e, usluge iz Europske unije. Što to znači? Kažnjavanje Ujedinjene kraljevine? Kome ćemo onda prodavati naše automobile? bile i naše prehrambene proizvode i naše strojeve. Zato se moramo pokušati dogovoriti, ali isto tako moramo se pozitivno ujediniti. Kada smo željeli ići u suočavanje sa podrškom bankovnog sustava, imali smo sastanke i po noći i odmah smo našli rješenje. U odnosu na Ujedinjenu kraljevinu, zašto ne želimo rješenje? Ja predlažem svim kolegama Predsjednica je prekinula e, govornika. Gospodin Džambaski, jedna minuta. E, gospođo predsjedateljice, očigledno je i sve je jasnije da će Velika Britanija izaći iz Europske unije bez dogovora i to će biti na štetu svima. Naš izvoz robe i usluga će biti narušen, mir u Sjevernoj Irskoj će biti pod prijetnjom. Ujedinjena kraljevina će napustiti Uniju, ali neće napustiti Europu. Ona će još uvijek biti e, dio NATO-a i jednog e, od naših najvažnijih partnera. Treba postojati rješenje za problem u Irskoj a vođe Europske unije moraju shvatiti da zaštitni mehanizam kao što ga sada predlaže gospodin Barnier je nešto što je neprihvatljivo našim britanskim partnerima. Možemo e, samo očekivati dobar sporazum jednom kada se riješi ovaj problem zaštitnog mehanizma. Inače ćemo e, zaprijetiti ne samo gospodarstvu, u Europe nego i povjerenju jednog od naših najvažnijih partnera. Adam Rodriguez, jednu minutu. Hvala lijepa. Za Španjolsku Brexit je prijelazno razdoblje i da, ne daje nam ništa korisnoga. To je katastrofalna situacija. Postoji prijetnja na e, granici između Gibraltara i Španjolske i više od tisuća ljudi prelazi tu granicu svakog dana. To su prekogranični radnici. Nemamo rezervni plan u tom smislu i ne znamo kako ćemo osigurati da njihove dozvole rada budu budu i kako će to utjecati na njihove mirovine i plaće i na njihova prava. Ako dođe do e, izlaska bez sporazuma biti će velikih redova, biti će problema sa e, dostavom lijekova, sa tokom e, turista E, u ovoj situaciji vidimo jedan parlament koji ne funkcionira. Moramo imati slobodan izbor, međutim također moramo priznati i odgovornosti. Ne smijemo se kockati s ljudskim životinjama životima. Znam da vas sve stavljam pod pritisak, ali molim da e, malo e, usporite. Naši privoditelji dobro rade, ali morate e, možda reći nešto manje unutar tog vremena koje vam je dodijeljeno. Gospodin Forman, jedna minuta. Gospođo predsjedateljice, e, zastupnici u parlamentu, ovo je moj prvi gora, govor u ovoj, e, u ovoj vječnici, nadam se i posljednji. Kada sam prvi puta ušao u ovu zgradu, vidio sam velike plakate kaže se slobodni izbori. Međutim, kakve veze imaju e, slobodni i pravedni izbori ako se ne poštuje rezultat, ako gubitnici ne prihvaćaju gubitak? Kakva je poanta e, poštenih i slobodnih izbora kada je to poštenje žrtvovano? Europska unija se smatra lučonošom globalne demokracije i e, koja štiti oprimirane. Međutim, ako ne prihvaća, e, kakve to veze ima ako ne prihvaća e, slobodno glasovanje vlastitih ljudi? Boris Johnson će možda morati prisiljen tražiti produženje roka za Brexit. Ako Europska unija zaista vjeruje u demokraciju, mora odbiti taj zahtjev čak i ako joj se ne sviđa ishod. Ako vjerujete u demokraciju, morate stati uz britanski narod. E, već dugo, već davno smo trebali izaći. Žao mi je što sam e, vaš prvi govor odrezala, ali prešli ste za minutu i pol. Gospodin Bilami. Gospođo. Gilam. Ne, gospodin Bilami. Iza jutrošnjih e, glasova postoje jako konkretne stvarnosti i opasnosti za naše zemlje. Britanski narod da odlučuje napustiti Europsku uniju, taj, tu odluku treba ispoštovati, no naš e, jutrošnji dijalog bit će od samo ako se radi o ako se ne radi o komentiranju britanske politike. Kao što ste nas podsjetili, gospodine pregovaraču, mi trebamo ostati obazrivi i fokusirani na ključnu stvar, a to je zaštita svih građana i njihova interesa. Bez uh, Ujedinjene kraljevine bez dogovora, ako do toga dođe, bit ćemo svi ranjiviji svih opasnosti na sigurnost i na obrambene kapacitete, jer Suradnja s našim britanskim e, susjedima je od ključnog značaja i za naše vojske, e, oružane i policijske snage. Sutra ćemo biti manje spremni suočiti se sa e, terorističkim prijetnjama i sposobni zaštiti našu gospodarsku sigurnost. Dakle, želim privući vašu pozornost na napose na veliki trošak koji bi predstavljao izlazak bez sporazuma za prve susjedne zemlje. Ovdje dopuste mi da spomenem Francusku koja bi morala upravljati ponovnom uspostavom kopnene granice sa eh, Ujedinjenom kraljevinom, a tu treba spomenuti jedan sektor koji je jako ugrožen, a to je ribarstvo, jer zatvaranje britanskih granica bila bi dupla kazna koju bismo si eh, jednim drugima nametnuli naši britanski prijatelji mi. Dakle, tisuće osoba gledaju ka nama i očekuju samo jednu stvar, da budemo odgovorni. Dakle, imam pogled novo izabranog eh, zastupnika i iznenađen sam ovom raspravom. Mi nismo tu kako bismo ponovno pokrenuli novi referendum, već kako bismo spremili e, sporazum i računamo na vas, e, gospodine Michel Barnier, da na tome radite. Hvala. Gospodja Guillaume, jedan minut, izvolite. Usred sigurnosti glede izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije i e, iznenađujućim stavovima britanskog premijera ova rezolucija dolazi pravovremeno. Dakle, kroz našu poruku, poruka je jako jasna, dakle, prema političkoj, prema političarima i stanovništvu. Dakle, Britanci hoće uređen izlazak koji će zajamčiti e, mir, prava građana i, u, i prava stranaca. Dakle, nešto što će biti sukladno sa e, angažmanima razvoda. Naša poruka je jasna glede produženja roka e, na koju bismo pristali ukoliko bi došlo do izbora. A sada s nestrpljenjem čekamo da britanski premijer iznese razumljive poruke i ponude i Žela bih da se s tugom sjetimo nekoga za koga se kaže da u tišini već tri godine e, trpi, i pati i propituje se o smislu ovoga svega. Mislim na Davida Camerona koji je iz taktičkih e, razloga pokrenuo ovaj kaos koji nije uopće sukladan sa britanskom tradicijom. Jedna minuta, gospodin Garikano. Više od 150 tisuća Španjolaca živi u Ujedinjenoj kraljevini, a 300 tisuća Britanaca živi u Španjolskoj. Za sve njih e, ono što je gospodin Farage nazvao e, e, čistim prekidom za nas, za njih je to vrlo, vrlo prljava igra. Situacija je zaista dramatična. Bio sam u Jedinjenoj kraljevini i govorio sa španjolskim građanima. Oni su zabrinuti zbog statusa stalnog boravka koji nije e, stalen. To je samo jedan broj koji dobiju na svom e-mailu koji zapravo ne daje nikakva prava ako gospodin Johnson i gospodin Farage i dalje idu dalje s tom šaradom e, bez sporazuma. Zamislite da budete u koži tih građana koji već desetljećima žive u Ujedinjenom kraljevini, ali nemaju nikakvu sigurnost da će njihovi životi se tamo nastaviti. Europska unija čini što može da zaštiti svoje građane, ali Ujedinjena kraljevina to ne radi. Moramo stati uz te prijedloge i moramo izbjeći e, Brexit bez sporazuma jer će on biti katastrofičan za sve europske građane. Hvala. Hvala. Jednu minutu, gospođa Rajntke. Dragi kolege, budimo pošteni. Mnogi ljudi su umorni, mnogi ljudi su iscrpljeni, žele ići dalje oni misle da ako ne damo produženje da možemo onda se baviti drugim stvarima i riješiti se svih tih problema e, kojima svjedočimo posljednjih mjeseci i godina. Ali dragi kolege i kolegice ne smijemo griješiti. Ako ne damo to produženje, ako dođe do Brexita bez porazuma, e, ta noćna mora neće prestati. Pitanje između granice, između Sjeverne Irske i Irske e, neće biti riješeno. Proračunsko pitanje neće biti riješeno riješeno i pitanje građana Europske unije i Ujedinjene kraljevine i njihova budućnost neće biti riješena. Dakle, sada nije trenutak da budemo kratkovodni, nego da budemo solidarni. Solidarni sa stotinama tisuća britanskih građana koji e, marširaju na ulicama, koji nas traže da damo to produženje i da izađemo iz te mrtve točke i iz tog kaosa u kojem se nalazimo. Mislim da ćete dobiti nagradu jer ste se držala točno vremena. Sljedeći gospodin e, Grasnadevski, nemate nikakvog pritiska, ali jedna minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, slušam ovu raspravu i pitam se koji zaključak možemo polučiti, e, za što se trebamo pripremiti, a zaključak bi trebao biti sljedeći. Trebamo se pripremiti za najgore, za jedan scenarij bez sporazuma. Nitko to ne želi, međutim izgleda da je to vjerojatan scenarij e, koji će se materializirati. Jednu stvar želim naglasiti, odgovornost za ovaj povijesni trenutak a isto tako odgovornost za ovu katastrofu, e, veličinu koje ne možemo ni zamisliti E, to, te posljedice će snositi obje strane i nadam se da će Jean-Claude Juncker također shvatiti kakva je to odgovornost. Mislim da trebamo što prije započeti ponovno pregovore kako bismo izbjegli tu katastrofu. Mislim da zauvijek odgađati Brexit nas neće nigdje dovesti, da će to dovesti do sve veće pravne nesigurnosti i zato molim vas da počnete djelovati. Minutu i pol, gospodin Ranžel. Hvala, gospođo predsjedateljice. Očigledno je da nismo željeli izlazak Ujedinjene kraljevine. Čak i ako za tim žalimo, mi potpuno poštujemo izbor britanskog naroda. Sve osude su bile dane u e, duhu suradnje i dobre volje. Željeli smo naći dobro rješenje i najbolje rješenje za obje strane. Međutim, e, cijelo ovo vrijeme e, stvarna, stvarni britanski prema britanskom neprijateljstvu smo ipak pokazali dobru volju. Međutim, ako bilo koji vođa, politički, politički vođa nije poštovao britansko stajalište ili institucije, to je zažaljenje. Međutim, morate čitati usne možemo razmotriti vaš prijedlog ako ga predstavite. Mi smo otvoreni za proširenje, produženje ukoliko e, na, ga opravdate. Mi želimo olakšati vaš život, ali očekujemo reciprocitet. Molim vas, sada je vrijeme da se obratimo primjeru Johnsonu nezgodno je što ste se e, okrenuli američkim superherojima kako biste izrazili e, moć e, britanskog vlade kada imate više inspiracija u britanskoj literaturi. Gospodine Johnson, zar zaista mislite da ono što nama ovdje treba trebaju vještine nevjerojatnog halka? Sve vještine o, ili vječine e, možda Harry Pottera, možda će vam služiti bolje njegove vještine. Molim vas zaboravite američkog Halka i obratite se Harry Potteru. Moram biti pravedna prema svima, ali zaista prelazimo vrijeme. Gospodine Ranžel, dobit ćete opet riječ ako prihvatite pitanje gospodina Habiba. 30 sekundi za pitanje i 30 sekundi za odgovor. Gospodin Habib. Tri godine slušamo da je Europska unija sustav temeljen na e, zakonu. Gospodin Rangel je spomenuo pripremu da Europska unija pregovara s nama o novom, e, novom obliku sporazuma ili promjeni za backstop. Međutim, želim reći da u klauzuli 12 sporazuma koji daje prošir, produženje do 31. listopada zabranjuje svako otvaranje e, sporazuma o povlačenju i svake pregovore o njemu i kako to da ste onda ipak prihvatili ovaj pristup. Neću tražiti da odgovorite na to jer je pitanje došlo e, nakon 30 sekundi, ostatak je bio samo izjava. Dakle, jednu minutu, gospodin Moreno Sanchez. Jedna minuta. Hvala gospođo predsjedateljice. Ujedinjena kraljevina je u kaotičnoj situaciji, suočava se sa tvrdim Brexitom e, što je posljedica stajališta nekih političkih vođa koje su prevarile svoje stanovništvo i dovele do e, toga da je vlada e, zapravo srušila stupove vlastite demokracije, zatvorila parlament i zato ta situacija koja je štetna za sve europske građane, a posebno britanske građane. I, mi socijalisti i španjolski Španjolske imamo jasno stajalište, mi ćemo glasovati za ovu rezoluciju. E, želimo reći ne e, odlasku bez sporazuma, ali da e, produženju. Dakle, sporazum o kojem se ne može pregovarati, koji će sačuvati prava naših građana, građana sporazum koji će zaštititi mir u Irskoj putem zaštitnog mehanizma koji će spriječiti opet stvaranje tvrde granice između Republike Irske i Sjeverne Irske i e, osigurati integritet europskog jedinstvenog tržišta. Imamo malo vremena i moramo prihvatiti odgovornost vlade Ujedinjenoj kraljevine da krene svojim putem. Još uvijek imamo vremena. Jedna minuta, gospođa Bjerg. Hvala Gospođo predsjedateljice, dragi kolege, scenarij e, odlaska bez sporazuma je stvaran. Među relevantnim e, klubovima u ovom vječnici mi se slažemo da su posljedice katastrofalne, posebno za građane Irske i za prekomorske teritorije Britanije, ali ne smijemo zaboraviti i samu Ujedinjenu kraljevinu. Rad na mjerama kontingencije je u toku i e, zaista cijenim prijedlog komisije da da potporu potporu malim i srednjim e, poduzećima. To treba učiniti sveobuhvatno. Međutim, iznad svega zaista čestitam našim kolegama u, e, u Britanskom parlamentu na e, odlučnosti da se protive vlastitom premijeru. To daje nadu za jedan odlazak sa sporazumom ili da ostanu dio Europske unije. Svi mi moramo preuzeti tu e, priliku i e, neka, neka Bog čuva Ujedinjenu kraljevinu. Jednu minutu, gospodin Bitu. Predsjednice, uvaženi kolege, e, Mogućnost izlaska Ujedinjene kraljevine bez porazuma je nešto ne možemo odstraniti više. Od prvog 1.11. posljedice za evropsku poljoprivredu i ribarstvo bit će veliki. No, ipak to je jako loše evaluirano. Ono što je sigurno jeste da sektor govedine, e, mliječni proizvodi, vina i alkoholnih pića bit će najugroženiji. Brexit e, može se pretvoriti u kriz bez presedana, a mi tapkamo u mraku bez e, busole. Irski proizvođači govedine su pred propasti, kao što je rekao kolega Flanagan, povjerenik za poljoprivredu Phil Hogan, je savršeno toga svjestan i on je uložio maksimalan trud da bi se izborio za 50 milijardi pomoći e, do 2020. i zabrinutost gospodina Hogana je legitimna. Dakle, Europska komisija mora žurno predstaviti pred ovim parlamentom globalni projekt za podršku svim poljoprivrednicima u Europi koji će biti ugroženi zbog Brexita. Hvala. Jedna minuta, gospođo Recanova. Eh, za necelý měsíc a půl dojde k brexitu. fakt je. U manje od mjesec i pol doći će do Brexita, mi to znamo. I svi eh, se moramo pomiriti s time, iako to ne želimo. Mnogi u ovoj vijećnici bi više voljeli izravnu demokraciju, Referendum je zapravo najčišća vrsta demokracije i ishod moramo poštovati. Europska komisija i Europsko vijeće moraju iskoristiti ovo vrijeme koje je preostalo kako bi spriječili ovakav Brexit bez sporazuma koji će biti šteta ne samo za Ujedinjenu kraljevinu nego i za države članice Europske unije, e, biti će štetan za građane i trgovačka društva. Kako bi zaključili takav sporazum, to moraju odobriti obje strane i jasno je da Ujedinjena kraljevina, da se Ujedinjena kraljevina ne slaže s ovakvim oblikom sporazuma i to treba onda promijeniti. Sad imamo gospođu Lange, eh, minutu i pol. Da, hvala gospođo predsjedateljice. Kao što znate, razlog zbog kojeg sam ja ušla u politiku e, se e, zvao e, bolest slinavka i šap. Dakle, to je bolest koja ne staje na granicama i na granicama Francuske i Ujedinjene kraljevine na početku ovoga stoljeća. Stotine tisuća farm životinja je ubijeno E, zbog jedne bolesti e, protiv koje su se mogli lako cijepiti. Ishod koji je stvoren u ruralnim područjima nije e, se čuo u Londonu jer britanska vlada u to doba nije htjela promijeniti svoju politiku necijepljena. Ova vječnica je zastupala interese i Evropljana i Britanaca kako bi se promijenila ta politika i radili su zajedno sa Northumberlandom i sa škotskom granicom. 20 godina talj, nakon toga e, Torijevci koji su tada radili ih je, njih je izbacila iz stranke e, izbacili su iz stranke ljudi koji uopće nisu ovdje prisutni. Westminster je zatvoren za raspravu i ovaj parlament sada zastupa interese i britanskih i europskih građana i kao većina, većina dragi prijatelji britanskih građana ova vijećnica ne želi e, jedan e, odlazak bez porezuma. Nećemo prihvatiti pristup e, proizvodima bez financijskog nadzora niti loše ekološke standarde, niti loše standarde zdravlja životinja na našem europskom tržištu. Ako želite znati zašto, pitajte poljoprivrednike u Notarberlandu i Škotskoj. Jednu minutu Gospođa Kumpula Natri. Draga predsjedateljice, Britanci će ostati s nama bilo da odu ili ne. Mi smo zastupnici građana različitih država članica, mi to ozbiljno shvaćamo i mi zaista surađujemo na topao način s našim britanskim kolegama. Parlamentarci moraju biti zaštićeni, to je srž demokracije. E, u parlamentu se susreću različite ideje i gledamo u budućnost. U zapadnoj demokraciji vlada je zapravo E, e, glas većine parlamenta. U Ujedinjenoj kraljevini treba zaustaviti e, Brexit bez dogovora i zato ne smijemo brinuti u načelu. Ali, ali, Sada izgleda da premijer Johnson pokušava preuzeti kontrolu od svog parlamenta, preuzeti kontrolu od britanskog naroda. Vodstvo Ujedinjene kraljevine još uvijek e, flertuje s idejom e, Brexita bez sporazuma i postaju sve tvrđi. Europska unija mora ostati mirna i razumna, ne smijemo odlučiti u ime Britanaca, ali moramo im dati vremena ako žele riješiti ovaj nered. Hvala. Madam for Harancova, minutu, izvolite.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 No, bojim se da je britanski premijer spreman eh, baciti u more Ujedinjenu kraljevinu i to bez sporazuma, otići bez sporazuma. Ništa nije gore od toga i ne bi bilo gore od toga. Stoga se komisija mora spremati čak i za takav scenarij, pa i više od toga. Komisija i zemlje članice moraju imati rezervni plan eh, za eh, europski poslovni svijet. Ne smijemo si dopustiti da padamo zajedno sa Brexitom, moramo E, se pobrinuti za prava više od 3 e, milijuna e, građana, europskih građana koji ne znaju u kakvoj će se Velikoj Britaniji probuditi 1.11. Nekako mi se čini da se ovdje traži jednorog, ništa se, ništa se ne uzima za ozbiljno, sve, sve se poništava i što je dogovoreno, vrijeme istječe, a Europska unija polako ostaje E, i bez trpljenja, a nije niti čudo. Minuto, gospodine Kužmijuk. Hvala, predsjednice. povjerenče, sudjelovao e, sam ovoj raspravi htio bih e, reći tri najgore stvari koje bi bile rezultate izlaska bez dila. Prvo za EU građana koji žive u Ujedinjenoj kraljevini E, kako bi dobili sa sporazumom. Zatim deficit od, otprilike 50 milijardi eura koliki je iznos e, koji je Europska unija, koji Ujedinjena kraljevina treba isplatiti za svoje obveze do 2020. A zatim problemi sa zajedničkom trgovinom, međusobnom trgovinom. E, suficit Europske unije je veliki ovdje, a ako e, Ujedinjena kraljevina izađe bez sporazuma, to će se ta će se trgovina voditi bez tarife i kvota prema pravila Svjetske trgovinske organizacije. Tako da bi Europska unija ipak trebala osigurati da, postoji, da dođe do sporazuma sa modificiranom političkom e, deklaracijom i dobrom voljom prema Ujedinjenoj kraljevini. Hvala, gospodine Niedermayer. Hvala predsjednice. Mislim da je sve važno o Brexitu već rečeno, stajalište EU27, vijeća, komisije, parlamenta, sve je jasno i transparentno. No, ipak ne bismo trebali propustiti priliku da postignemo sporazum, sporazum koji će smanjiti trošak Brexita za sve Europljane, mislim na Europljane iz Ujedinjene kraljevine, iz kontinenta i ukoliko bi e, produljenje povećalo e, mogućnost takvog rezultata, trebali bismo ga dati. Ali ipak mislim da bismo trebali učiti nešto i od naših prijatelja iz Londona kako poboljšati naše društvo i izbjeći krizu koja se dogodila u Londonu. Prije svega vjerujem da bi političari trebali nekada priznati da osobni interesi, želja za moća ili pobjeda na izborima su manje važni od budućnosti zemlje i društva Drugo, vjerujem, i to je važno ne sam za političar, da bismo trebali više međusobno razgovarati, posebice u situaciji kada naše mišljenja nisu toliko različita. Bolje graditi mostove nego dizati zidove. Te na kraju trebamo promicati kulturu koja se temelji na istini i činjenicama, ne lažima. Imamo eh, u, u društvu eh, znatne eh, zabrinjavajuće trendove gdje se nagrađuju laži, a ne istina, to ne vodi, ne vodi u bolju budućnost. To je svakako nešto što treba izbjegavati. Hvala. Minutu, gospodine Liberacki. Hvala. Predsjednice, uvaženi kolege, ne preispitujem pravo Ujedinje kraljevine da izađe iz Europske unije, no želim ukazati na sljedeće. Politička odgovornost za sudbinu Europe i ta politička odgovornost je načelo na kojemu se i vijeće, parlamenti i komisija moraju e, podvrgnuti. E, Više od milijun Poljaka živi u Ujedinjenoj kraljevini, a želimo zaštititi našu industriju, trgovinu, ekonomske interese i tako dalje. No, nedostatak odgovornosti je nešto što se može sada reći da karakterizira britansku vladu. E, čini mi se da Ujedinjena kraljevina misli da je sve naš problem i naša odgovornost. Oni žele samo prednosti, ali ne žele dijeliti s nama odgovornosti. Ne mislim da tu ima bilo kakvih konstruktivnih prijedloga za rješenje. Biti će života naravno i poslije Brexita, tako da je povjerenje ključno. Pa pozivam britansku vladu, doista molim vas, e, krenimo u izgradnju povjerenja, jer bez povjerenja nema e, budućnosti. Gospodin Kjučuk, minutu. Hvala. Dvije godine nakon referenduma britanski građani šalju nam e, snažan signal da Nigel Farage nije glas britanskog društva. Svakog dana izražavaju jasno opoziciju Brexitu u e, prisutnosti brojnih i prisutnost brojnih pro e, britanskih zastupnika u ovom domu je dokaz tome. A Brexit e, se sada vodi za E, dobro biti za Torijevce, ali bez plana kako da se provede. Inzistiranjem da se uklone backstop iz sporazuma, ali bez prijedloga funkcionalnog rješenja, Ujedinjena kraljevina e, odbija prihvatiti uređeni izlazak e, obitelji. Svi naši građani žele sigurnost Više od tri milijuna nebritanskih građana, od kojih su e, četvrtina milijuna iz Bugarske, moje zemlje, žive u pravnom limbu, ali također frustracija, strah i razočaranje od referenduma su također. Brexit je loša ideja i treba ju zaustaviti. Hvala. E, minutu i pola, gospodin Peters. predsjednice, uvaženi kolege. Puno je toga rečeno, ali jedna stvar je jasna. Veliki su izazovi pred nama e, sa Brexitom. E, Brexit bez sporazuma bi e, ugrozio u EU barem 1,2 milijuna posla, a u Belgiji otprilike 42 tisuće radnih mjesta, 28 tisuća samo u Flandriji. Male i srednje tvrtke platiti će najveću cijenu i podnijeti najveći teret. I čini se da britanska vlada ne vidi nikakav izlaz iz ovog Brexita koji je Britanija odabrala za sebe. No, mi se moramo pripremiti, pripremiti Europsku uniju za Brexit bez sporazuma i pripremiti naše građane za to. Četvrtog je Rujna komisija iznala neke prijedloge o, e, za, iz fonda od globalizacije i solidarnosti za neke financijsku potvoru, ali nije bilo, nije jasno hoće li najmanje tvrtke moći tome pristupiti. U rezoluciji koju u potpunosti podupiram, ako pogledamo točku 14, jasno stoji da ovaj parlament mora raditi što je brže moguće kako bi se financijska potpora koja je nužna malim srednjim tvrtkama osigurala i osiguralo se da teret koji će e, proizaći iz Brexita bude zadržan na minimumu i da će se moći pomoći. Hvala. Minutu, gospodin Picula, izvolite. Madam Chair. Od referenduma o Brexitu. Vjerujem da je većina u ovom domu bila iznenađena rezultatom jer su željeli drugačiji rezultat. No dogodila se podrška onima koji dugo vremena u Briselu vide dežurno krivca za domaće konflikte. Ali ni nakon tri godine od referenduma Ujedinjena kraljevina nije spremna preuzeti odgovornost za Brexit ili odgovornost odustajanja od istog pregovori su zaključeni čestitke gospodinu barnieru na obavljenom poslu europska unija je svoje pozicije utvrdila. s druge strane kanala vladaju potpuno drugačije prilike politički kaos i neizvjesnost i to u zemlji koja je u velikoj mjeri udarila temelje parlamentarnom sustavu i demokratskom odlučivanju u zemlji čiji je parlament danas suspendiran. danas je tamo teško razlikovati što je smislena strategija a što tek politički blef u bijegu od odgovornosti jedno je sigurno što god da se dogodi s brexitom rezultat ne smije ugroziti koheziju europske unije koju smo uspješno postigli u ovom pitanju. hvala. Europski građani su temeljni na ovog parlamenta i naša je ključna dužnost zaštititi ih gdje god možemo. I e, mi smo uvijek e, e, bili zabrinuti za negativne posljedice po život Europljana i bojim se da E, ovdje ostaje naglasak na jedinstvu EU27, no mislim da je i važnije zadržati jedinstveni europski pristup Brexitu, posebice sada kako bismo zaštitili građane svih zemalja članica, malih i velikih koji žive u Britaniji. A posebice moramo biti ujedinjeni u našem inzistiranju da Ujedinjena kraljevina dade sve od sebe, da dade e, status i boravište svima kvalificiranim građanima bez prepreka i političkih odgađanja. Istovremeno u Europskoj uniji mi moramo biti spremni na potencijalne konsekvence te eh, hard Brexita i posljedice za Ujedinjenu kraljevinu. U sve naše napore da izbjegnemo hard Brexit moramo biti spremni jedinstveno eh, to prihvatiti kako bismo jednako zaštitili eh, sve građane ako dođe do najgoreg scenarija u izlasku Ujedinjene kraljevine. Sjetimo se da jedinstvo 27 je temelj naših e, pregovora s Londonom i stoga to trebamo i dalje podržavati e, u svjetlu ove dolazeće najteže odluke o Brexitu. Hvala. Hvala gospođa Regner, jednu minutu izvolite. Zahvaljujem. Već tri godine e, hardlineri Brexita nemaju uh, plan o tome kako žele izaći iz Europske unije. Mi smo upozoravali da će svi pogoditi, da će no deal pogoditi sve. Uh, prava uh, radnička prava, prava majki, prava sindikata hard Brexit će poništiti sve te garancije. A najveći gubitnici no deala upravo će biti žene u Ujedinjenoj kraljevini koje nisu toliko mobilne kao žene i češće su u socijalnim e, e zanimanjima i često e, češće e, e, su ovisno o socijalnim primanjima za svoje obitelji. I dogod možemo pružiti ruku to trebamo učiniti. Upravo tako je ispružena ruka je puno bolja od cinične i ciničnog, e, samorazornog mentaliteta, pa neka bude što bude. Hvala. Gospodin Kircos, jednu minutu. Hvala. Ovaj triler o Brexitu doista je gotovo kao triler Grexita pre par godina e, i iako je Boris Johnson e, politički daleko udaljen, ali on ima isti pristup kao i Cipras onda jer e, jedan i drugi stavili su interese stranke iznad nacionalnih interesa i pravili se da pregovaraju, a zapravo samo su putovali ama tamo u glavne gradu i pravili se da e, nisu zainteresirani niti za posljedice svog djelovanja, te imali su, nisu imali nikakvi dojam da se nešto time riskira. No, e, ipak na čast je Ciprasu što je u posljednjem trenutku se potpuno zaokrenuo E, u svojoj politici jer se suočio sa, e, e, sa stvarnošću i shvatio je, ali bojim se da Boris Johnson neće slijediti taj svjetli primjer i neće poboljšati svoju politiku, tako da mislim da trebamo pratiti što će se događati u britanskom parlamentu sa britanskim narodom i poslati im poruku da ćemo biti uz njih. Hvala, gospođo Šaldemoze, minutu. Zahvaljujem. Ujedinjena kraljevina izlazi iz Europske unije. Žao mi je zbog toga, ali takav je bio odabir eh, britanskog naroda i to moramo poštivati. No, gotovo je neoprostivo ako se to dogodi u obliku hard Brexita. To će imati goleme posljedice na golemi broj ljudi s druge strane eh, kanala. To će koštati radna mjesta, utjecati će na obitelje, E, studente, istraživače i doista mislim da je možda nužno e, dopustiti više vremena kako bi se iznašlo rješenje da se izbjegne hard Brexit i iznađe rješenje koje neće utjecati na naše građane i gospodarstva. Tako da bih ja bio za to da se dade više vremena za postizanje sporazuma tako da izbjegnemo hard Brexit koji ne bi nikome bio od koristi, baš nikome. Gospodin Warburn, jednu minutu. Zahvaljujem. Može se puno toga reći o Brexitu, ali ograničuju se na dvije stvari. Prije svega trgovinski odnosi. Za Švedsku je Velika Britanija peti najveći trgovinski partner, ali trgovina stvara dobrobit i radna mjesta e, posuda u Europi. E, no, uskoro ćemo izgleda morati riskirati te, e, tvrdi Brexit, a to će se e, odraziti na radna mjesta i dobro stanje i dobrobit. Dakle, sad se govori o mogućem produljenju roka. Ako postoje odgovarajući uvjeti za to, to bi bila dobra stvar jer mislim da bismo E, trebali uvjete za produljenje učiniti dovoljno velikodušnima ako bismo dobili takav zahtjev. Bolje bi bilo da Britanci ostanu u Europskoj uniji, no bilo, bez obzira na bilo koje odnose, buduće odnose sa Britanijom, ja sam u svakom slučaju za to da se osiguraju dobri trgovinski uvjeti u budućnosti. Hvala. Gospođa Fricon, a izvolite, tu ste. Zahvaljujem predsjednice. Situacija u Velikoj Britaniji je ozbiljna i za e, nekoliko tjedana, tjedana Brexit bi mogao znači da će Velika Britanija izaći iz e, Europske unije, a Brexit bez sporazuma imao bi negativne posljedice i znatne štete e, uzrokovao interesima e, i Britanaca, ali i Šveđana. Tu postoje posljedice i za tvrtke i za i za građane. U mojoj zemlji, na primjer, e, e, mnogi šveđani e, žive u Velikoj Britaniji koji rade ondje i brinu se za svoju budućnost. Ali i za Britance također pred njima stoji nesigurna budućnost. Rezolucija parlamenta je uravnotežena i e, naglašeno je koje su važni uvjeti koje smo postavili za e, istupanje, a to je e, sporazum i dogovor o zajedničkoj budućnosti. Pozivam Borisa Johnsona da preuzme odgovornost i da dijela u interesu svoje zemlje. Hvala, gospodine McAllister, jednu minutu. Hvala, predsjednice, dame i gospodo želim podcrtati puno stvari koje su već e, danas rečene. No, e, jednu dimenziju bih još naglasio no deal Brexita. Michel Barnier govorio o političkoj deklaraciji i da, e, politička deklaracija je ono u čemu su se Ujedinja Kraljevina Europska unija dogovorili načelno o budućim crtama suradnje i politike obrane, vanjske sigurnosti, trgovine i tako dalje. No, e, zbog Brexita bez e, sporazuma Ujedinjena kraljevina ne bi mogla su, u buduće sudjelovati niti u PESCO, niti u projektima obrambene e, svrhe, niti bi ujedinjene tvrtke iz Ujedinjene kraljevine mogle dobivati sredstva iz Fonda za obranu i sudjelovati u projektima. E, zato je upravo važno izbjeći na udilu svakom e, slučaju. Podupiram stoga rezoluciju i zahvaljujem kolegama iz upravičke skupine za Brexit e, ovoga parlamenta na dobro rađenom poslu. Hvala, jedna minuta gospodine Dans. Hvala, recimo jasno ko je kriv za ovo sve što se dogodilo. Krenulo se sa nemogućim obećanjima, rečeno je da se mogu zadržati postojeći odnosi s Europskom Zatim se kaže da možemo pregovarati e, e, sa e, pozicije snažnije strane, iako pregovaramo s najvećim trgovinskim blokom, a zatim kažete da su Britanci glasali za nedostatak lijekova i hrane, a bogme nisu. E, zemlja koju ja volim bolje od Borisa Johnsona i onih tamo što slijede sa lijeve strane e, na kraju ovog doma. E, gospodine Barnje, mi želimo ići dalje, svi želimo dalje i znam da je mnogima dosta ovog cjelokupnog debakla. Ja to razumijem, ali nemojmo se praviti da će sporazum o povlačenju biti održiv bez potpore britanskog naroda. Dajte nam vrijeme i opcije to je jedini održivi način za put dalje. Hvala. E, Mr. Sikorski. Gospodin Sikorski, imate riječ jedan minut. Hvala. Predsjedateljice, najprije bih želio čestitati gospodinu Barnjevu na profesionalnosti koja je bila njegova glavna odluka tijekom, odlika tijekom e, pregovora. Svi su govorili da će E, da, da je Brexit e, Brexitovci su govorili da će se od, odcijepiti od lešine, ali evo, mi smo jako živahan leš. To smo im dokazali i naše crvene, takozvane crvene linije jesu da ne želimo čvrstu granicu u Irskoj između ostalog. Dakle, rješenje bilo dakle, e, sažeto u backstopu ili kako god se zvalo. Dakle, dogovor ovisi o tome da li će britanski politički proces prihvatiti tako što nadam se da hoće. Brexitovci i britanski nacionalisti se zalažu za Brexit bez dogovora. Vaša vlasta vlada govori da će to biti katastrofalno. Ja imam samo jednu stvar koju bih zamolio gospodina Faraža i njegove sučesnike. Dakle, ako uspijete a britanska vlada pokaže da je ispravno procijenila e, što će se desiti, molim vas da nas ne okrivite za posljedice. I želim također reći da podržam zahtjev za rezolucijom. Hvala. Hvala kolege na e, vašoj e, pomoći pri čuvanju vremena, ali nije potrebno da mi pomažete zato. Sada na minut gospodin Ruiz Devesa. Hvala predsjedateljice skoro prije 70 godina mi europljani odlučili smo uspostaviti našu političku uniju. To smo napravili jer smo znali da je to najbolji način da očuvanja mira u Europi i borbe protiv e, izazova za s kojima smo sada sasvim jasno suočeni kao što su klimatske promjene i drugi. Nažalost, 2016. s, referen, u ref, s referendumom e, mala uz malu većinu izglasan je Brexit. E, tada je rečeno da je to egzistencijalna kriza Europske unije, no sada tri godine kasnije vidimo da je egzistencijalna kriza doista postojeća, ali se nalazi u Ujedinjenoj kraljevini, a Unija je jača nego što je ikada bila, kao što su to drugi prije mene rekli. Sada se pitanje postavlja da li je gospodin Boris Johnson spreman ispuniti zakonodavne obveze koje mu je nametnuo njegov parlament. Doista se nadamo jer Brexit bez dogovora bi bio katastrofalan. Hvala vam. Hvala. Gospodin Fitzgerald, imate minut. Hvala. Ono što brojni zaboravljaju, a drugi namjerno ignoriraju, jeste da iza politike čvrstih e, odluka, postoje pravi ljudi čiji će životi i poslovi, pa čak i sigurnost biti dovedeni u pitanje i mir čak. Ova Europska unija, ova demokracija jasno je nastupila od prvoga dana i rekla da je riješena učiniti sve što može sa dogovorom ili bez njega da se zaštiti mirovni sporazum i riješi pitanje granice. Ne zaboravite, međunarodni mirovni sporazum eh, čuva ovaj sporazum, to ne smijemo zaboraviti dodatna participacija Ujedinjene dodatni predlozi Ujedinjene kraljevine bit će dobro dočkani i analizirani od strane komisije. No Europski parlament neće pristati na bilo kakav oralni sporazum koji neće sadržati zaštne mjere koje se nalaze u backstopu. Kako stvari stoje za sad, backstop je jedino rješenje koje je na stolu koje izbjegava bilo kakve fizičke infrastrukture. Kada su ljudi podijeljeni, jedino rješenje je sporazum. Hvala kolege. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Imam 19 zahtjeva. Nastojat ću odobriti pet i više javljanja, ali naravno bit će razočaranih jer brojni žele govoriti. Gospođa Šojdrova, molim vas, izvolite, imate jedan minut. Najljepša hvala kolege. Svi znamo da će Brexit oslabiti Europsku uniju. Isto da će oslabiti Ujedinjenu kraljevinu. Ja ne mogu razumjeti gospodina Faraža koji govori da će Ujedinjena kraljevina biti jača, da će to biti dobra stvar za vas. Možda prema manjim europskim zemljama, ali sigurno nećete biti u jačem položaju kada budete pregovarali s Kinom, eh, SAD-om, Rusijom. To jednostavno neće biti tako. Bićete slabiji nego što jeste sada i zato mi je žao što ste zauzeli takav stav, imate takvu politiku. Kada su vaši sugrađani odlučivali o Brexitu, sigurno sam da nisu glasali za ovaj kaos i kaotičan izlazak iz Europske unije jer ih to dovodi u nesiguran položaj. Ukoliko Europska unija ode iz Europske unije bez dogovora, morat ćete opet pregovarati, doći do novog, eh, ispregovarati nove odnose sa Europskom unijom. Dakle, morat ćete nastaviti rješavati pitanje financijskog e, razlaza i naći druga rješenja. Hvala. Gospođa Ward, izvolite imate riječ. Pod e, premijerom Johnsonom e, vidimo da je sve manje decentnosti u vrijeme populizma. Johnson je sramotan premijer, sramota i za svoju stranku i, i za zemlju. Mizogin, homofob, islamofob. Opasan klaun. Opasan klaun kojeg je biralo manje od 2% našeg stanovništva on se olako poigrava sa životima ljudi. Njegov Brexit bez dogovora može dovesti do nedostatka hrane i od životnog značaja važnih lijekova. Dovodi u pitanje i mir sud život. Da, Brexit će koštati živote i već jeste. Imamo vladnu politiku koju je, iza, koju je uh, Dominic Cummings, uh, uh, čovjek koji je u sukobu s našim parlamentom glasao. Dakle, da li je to povratak e, kontrole. Dakle, imamo vladu koja urušava naš povjerenje u institucije, suce. Predsjedavajuća prekida govornicu. I'm sorry, but fewer people... Ispričavam se, ali ako svi budete prekoračivali svoje dopušteno vrijeme, onda će manje ljudi dobiti riječ. Gospodin Newton Don, izvolite imate jedan minut. Hvala predsjedateljice. Imam pitanje za povjerenika Barnija. Ne znam da li ima mogućnost odgovoriti u ovoj raspravi, no jednostavno ako ne dođe do sporazuma, da li možemo s pravom misliti da razmjena informacija između Europola naše policijske službe i svih policijskih snaga Ujedinjene kraljevine će biti obustavljeno i stoga će organizirani kriminal u Ujedinjenoj kraljevini imati puno veći manevarski prostor. Gospođa šomis Hvala. Kolege, želim na početku ispričati se zbog ponašanja male manjine mojih sugrađana u ovom domu i u mojoj zemlji. Oni ne predstavljaju poštene, pristojne i proeuropske većine e, britanskog stanovništva. Brexit je nered koji su u cijelosti stvorili oni koji želi otići, jer se nikada nisu mogli dogovoriti oko vrste Brexita kakav žele. Dakle, to je zbrka koja je odraz e, situacije u kojoj se nalazi Britanija. Mi trebamo imati jasan izbor, dakle ostatak, ostanak ili odlazak koji bi bio najbolje rješenje i za to nam treba više vremena. Izlazak bez dogovora ne smije biti opcija. To bi bio čin katastrofalnog e, samoništenja. Dakle, kolege, molim vas eh, da učinite sve što je u vašoj moći, da pomognete, izbjegnete da, do toga, da do toga dođe. Isto kao što mi radimo u Ujedinjenoj kralju i na ulicama, u parlamentu i drugdje. Hvala. Gospodin jedan minut, izvolite. Ja bih želio upozoriti na je predstavljanja Europske unije kao jedne cjeline koju brane ljudi kao što je gospodin Verhofstadt. To bi moglo prepasti neke ljude. Mi naravno želimo da se Europska unija razvija, transformira, želimo ostati unutar unije. spomenut je nedostatak poštovanja prema životima građana Velike Britanije. Da, to može preplašiti ljudi. Tako da mislim da trebamo biti u stanju doći do sporazuma, trebamo uložiti dovoljnu dobru političku volju, jer moramo, imat ćemo suživot sa Britancima koji su važna karika u obrani zapadnog svijeta i sa Britancima ćemo morati dijeliti brojne stvari, trgovinu, tržište, obranu, no i našu budućnost. Predsjednica prekida govornika. Ispričavam se, isteklo vam je vrijeme. Gospodin Gusmo, izvolite, imate jedan minut. Sorry, do you want to say something to me? Oprostite, ste mi nešto htjeli reći? Zastupnici govore mimo mikrofona. Sorry, Kolege, molim vas, vi niste uopće na listi govornika. Da ste se javili, ja bih vam dala riječ. Zastupnici odgovaraju bez uključenog mikrofona. Predsjedateljica, oprostite, ako dopustite, ja bih nastavila da ne osnemo bez vremena. Dakle, sljedeći govornik e, ima jedan minut. Gospodin Gusmo, ste spremni? Izvolite. deste parlamento. Dakle, Britanci su se odlučili za Brexit i parlament nema pravo spraviti pritisak vezan za taj referendum. E, naš parlament mora poštovati taj rezultat. To znači da će poštovati i demokraciju. Oni koji su govorili, a ne idu u tom smjeru, nisu pozitivan doprinos jednom prijateljskom e, rješenju e, o kojem se pregovara. U međuvremenu nemamo obvezu ili e, pravo ovdje u parlamentu da slijedimo nerazumne, nerazumna rješenja našeg, odnosno britanskog premijera koji želi E, tvrdi Brexit i koji dovodi u pitanje pitanja e, emigranata u Europskoj uniji i e, prava građana Europske unije u Ujedinjenoj kraljevine. I zato Europski parlament ima obvezu da obrani sve te građane. Hvala, isteklo vam je vrijeme. Sada dajem riječ na jedan minut gospodinu Milan Monu se ha mencionado la importancia de las consecuencias negativas que el tendrá. Spominjali smo posljedice i negativan utjecaj Brexita na obje strane. Ja bih se osvrnuo ponovno na ribarske odnose između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Glavni pregovarač upoznat je s tim, dakle ako budemo na, došli do dogovora i bude se uspostavilo pri, prijelazno razdoblje, morat ćemo minimizirati štetu na, za europsku flotu. Dakle, bilo bi dobro da se može zajamčiti pristup vodama privremeno, barem dok se pregovara o budućim odnosima između Ujedinjene kraljevine i Europske unije. Da, znam da vam se to ne sviđa, ali nama se to sviđa. Dakle, htjela bih također ukazati na to da jedan od ciljeva Europske unije mora biti sporazum koji će omogućiti pristup e, vodama jednoj e, za ribarenje jednoj i drugoj strani. To mora biti, predstavljati pozitivnu stvar za ribare. Ispričavam se, moram vas prekinuti, isteklo vam je vrijeme. Gospodin Vels, imate jedan minut. Hvala predsjedateljice. Odbrana bilo koje zemlje i sredstva za vođenje te odbrane su od ključnog ključne su odlika suverenosti i prva odgovornost e, svake vlade. Stoga sam doista zabrinut da vlada gospođe May koja je surađivala s komisijom nakon što su Britanci glasali za izlazak e, da je radila na povezivanju svih britanskih e, obrambenih i obavještajnih struktura e, sa europskom e, europskim službama i time to je jako jasno u klauzuli 104 do 106 e, političke deklaracije gdje se rad i po, s člankom 184. Jako sam zabrinut da će britanski zastupnici, što britanski zastupnici nisu ispoštovali svoju obvezu i tako da pozivam britanske zastupnike da po svaku cijenu odbace svaki pokušaj da se izglasa ovakav užasan dogovor. Hvala, predam riječ sljedećem govorniku. Gospođa Curtin Darling. Hvala gospođo predsjedateljice. Ove, ovog tjedna smo vidjeli da se gospodin Johnson e, skriva od britanskih građana jer ima bombastičan ego. E, skriva se od rasprave u Westminsteru i sigurno je da je europska demokracija živa i zdrava i da e, se mogu izraziti i oni s kojima se slažem i oni s kojima se ne slažem. Kampanja od 2016 je eh, nakon toga postigao najveći sporazum u eh, u povijesti. Međutim, ne postoji nikakav čisti Brexit. Neće biti ništa čistoga u gospodarskom i socijalnom narušavanju što će to dove, koje će se dovesti u sjevernoj Engleskoj do Falklanda. Ništa eh, zdravo i čisto građanima ništa čisto u potpunom kaosu koji će nastati u našem zdravstvenom sustavu. Ti ljudi nemaju nikakav mandat i britanska javnost treba odlučiti o onome što će se dalje događati s Brexitom. Hvala lijepa. Zatvaramo spontano javljanje, a sada dajemo riječ glavnom pregovaraču Michel Barnier. Imate riječ. Hvala predsjedniče. Mogu biti kratak, no ipak dopustite najprije da vam zahvalim, dame i gospodo zastupnici, u ime predsjednika Junkera i cijelog pregovaračkog tima koji imam čast voditi zadnje tri godine. Dakle, ova rasprava jako je važna. Svi razumijemo svak sa svojim mišljenjem i stavovima e, shvaćamo da smo došli do trenutka istine tri godine nakon referenduma. Dakle, došli smo do prijelomnog istine trenutka. Ovo je važan trenutak, moramo biti jako smireni i puni poštovanja jedni prema drugima. Ja ću tako nastaviti raditi. Zahvaljujem vam na vašim e, govorima i Pomno smo saslušali sve one koji su se očitovali, osobito eurozastupnike koji su, dolazi iz Irske, Sjeverne Irske o najozbiljnijim i problematičnijim e, opa, o rizicima koje predstavlja Brexit, dakle pitanje građana i pitanje oko kojeg se nećemo nikad moći popustiti, dakle cjelovitost jedinstvenog tržišta i četiri slobode. Dakle, na tome nema pregovaranja. Hvala vam u svakom slučaju na vašem, na vašim riječima. I saslušao sam i one druge koji su u drugom taboru. Ima jedna optužba uh, kojom se želim pozabaviti ovdje kako bi stvari bile konačno jasne jednom za svakda. Ja sam to rekao gospodinu Zaniku, nije tu, gospodinu Faražu, gospodinu Madisonu i drugima. Nitko, nitko ne pokušava zaobići izbor većine Britanaca koji su se opredijelili za napuštanje Ujedinjene kraljevine. Nitko, nitko ne pokušava ukrasti Brexit, nitko ne nastoji, ne pokušava zadržati protiv svoje volje Ujedinjenu kraljevinu u Europskoj uniji, u Carinskoj uniji ili u jedinstvenom tržištu. To je vaša odgovornost što nas napuštate, mi smo izrazili svoje žaljenje već desetke puta. Jako nas je puno koji žalimo zbog toga. Nikad nisam vidio nikakvu dodatnu vrijednost u tome, ali mi, mi poštujemo tu odluku. Stvari moraju biti jasne. A mandat koji sam ja dobio od Europskog vijeća, parlamenta i koji ispunjavam u ime komisije uz povjerenje gospodina eh, predsjednika Junkera i uskoro gospođe van der Leyen, jeste da dođemo do dogovora. No za to su potrebne dvije stvari, dame i gospod zastupnici. Pod jedan, reći istinu ovdje pred parlamentom i građanima reći istinu o posljedicama Brexita. Morate reći istinu. Govorili ste o poštovanju Britanaca. Britanci kao i drugi Europljani imaju pravo saznati istinu o posljedicama Brexita. Sve posljedice koje su puno ozbiljnije i brojnije od onoga što im vi hoćete reći. Vi im dugujete tu istinu i morat ćete polagati račune nakon Brexita. Nakon Brexita morat ćete polagati račune svojim sugrađanima, kao što ćemo i mi morati polagati račune. Mi se pripremamo reći tu istinu, uvijek smo je govorili, istinu o posljedicama Brexita sa dogovorom na kojem radimo i naravno ozbiljnim posljedicama Brexita bez dogovora. No evo, želim odgovoriti na pitanje gospodina Newtona Duna i drugima. Mi smo se pripremili za hipotezu Brexita bez e, sporazuma e, gdje su uključena pitanje sigurnosti i suradnje sa Europolom. Naravno, no deal nije odredište, to je privremeno stanje, a onda će se kasnije morati ponovno E, nastaviti pregovarati kako bi se izgradilo partnerstvo. Dakle, ja sam evo već tri godine radio sa tim prvim zahtjevom da se uvijek i svakome kaže istina. A drugi, drugi cilj je jednostavna stvar. Treba iznaći pravna rješenja jer ovdje se radi o sporazumu. Nije ovo govor niti deklaracija, već sporazum kako bismo našli ozbiljna pravna rješenja za sva pitanja koja može predstavljati on, vaša odluka o napuštanju Europske unije. Dakle, bilo da se radi o Irskoj ili o bilo kojem sektoru, o ribarstvu ili drugima. Dakle, treba doći do konkretnih i operativnih rješenja, a ne iznositi namjere, želje. Ne, trebaju nam konkretne operativne stvari. I to očekujemo od premijera Johnsona i njegovog tima dakle alternativne prijedloge, kao što je to rekao predsjednik Juncker, dakle ako se osporava backstop ili druge teme, treba pružiti odgovor na druga pitanja koja e, predstavlja Brexit. Dakle, eto, to je ona druga stvar na kojoj radim. I mi smo spremni danonoćno raditi na tome, nitko ne treba dovoditi pitanje našu raspoloživost i što se mene osobno tiče, dokle god bude uživao povjerenje, nastavit ću u ime Unije raditi na tome jednako iskreno E, riješeno i sa jednakim ciljem. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Mišelu Barnijevu i sada dajem riječ za repliku e, predstavnici vijeća gospođi Tuperanjan. Izvolite. Mr. President, Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Unatoč e, ove neizvjesnosti koje imamo sa strane Ujedinjene kraljevine, moramo ipak ostaviti, biti otvoreni novim idejama ako dođe do ikakvih e, novih zamisli. Izlazak e, Ujedinjene kraljevine na uredan način mora ostati naš prioritet do krajnjeg časa zato što e, tvrdi Brexit e, ima veoma negativne posljedice. Do tog momenta moramo nastaviti s pripremama za sve mogućnosti uključujući i osmišljavanje ciljanih mjera na razini Europske unije kako bi se smanjio potencijalni negativan učinak po građane i poslovne subjekte. No, dame i gospodo, moramo također biti spremni da razmotrimo e, produženje ovog razdoblja e, suspenzije članka 50 ako vidimo e, da vlada Ujedinjene kraljevine pokazuje pozitivne signale. Moram vas podsjetiti da strpljenje, strpljenje je vrlina. Računamo na vašu suradnju u svim fazama ovih procesa. Tako, hvala vam e, mnogo e, na vašim mišljenjima, na vašim komentarima i na pozornosti, dame i gospodo. Grazie. Zahvaljujem gospođo ministrice i sada vam e, o, iz vas izvještavam da sam primio dva prijedloga za rezoluciju po okončanju ove rasprave. Glasovanje o njima ćemo imati danas. Sada prelazimo na glasovanje. Samo ćemo napraviti stanku od jedne minute, tako da damo mogućnost kolegama da uđu u dvoranu i da se smjeste. Nastavljamo sa zasjedanjem. Identitet i demokracija, klub zastupnika i e, neovisni zastupnici su mi predložili e, neke izmjene po pitanju imenovanja u e, delegaciju izaslanstva. Te odluke će biti uključene u zapisnik sa današnje sjednice i stupit će na snagu od datuma ove objave. Sada ćemo započeti s glasovanjem. E, izvješće Howard, nacrt izmjene proračuna broj 1. Znači imamo jedinstveno glasovanje, poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. votato Jesu li svi glasovali?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 Ancora relazione... Idemo na sljedeće izvješće. Howard, nacrt izmjene proračuna broj 2. Dajem sada riječ izvjestitelju. Izvolite, imate dvije minute. Nema ga? Mr. President, first I would thank Gospodine predsjedniče, kao prvo zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni i tajništvu na radu na ovom dosjeu bit ću kratak, no veoma je važno da se ove neke, da ove neke stvari idu u zapisnik. Ovaj DAB 2 je drugačiji od onoga što je uobičajeno. To je zapravo konačni element ovog e, dogovora oko e, proračuna e, za 2018. i razrešnice i zapravo prijedlog je bio da se e, tijekom 2019. taj prijedlog iznese i da se usvoji i mi sada to vršimo zato što ova dva programa zapravo odražavaju e, snagu e, našeg proračuna, to su obzor 2020. i Erasmus+. Plus. Erasmus Plus će dobiti još 20 milijuna eura, a obzor 2020. 80 milijuna eura koji će se utrošiti u istraživanja kako bi se pomoglo riješiti problem klimatskih e, promjena. I ovo zapravo održava u istinu da naše zajedničko nastojanja unutar Unije omogućavaju nam da postignemo više nego što smo to, nego što bismo to mogli e, zasebno. Tako da e, zahvaljujem vam unaprijed na vašoj podršci. Hvala. Glasovanje, pojmenično glasovanje otvoreno. No votato tutti, la votazione chiusa. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno. Usvojeno. Izvješće Muresan o mobilizaciji Fonda solidarnosti Evropske unije. Glasovanje, e, jedinstveno glasovanje, poimenično glasovanje, otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Aprovato. Usvojeno. Također imamo još jedno izvješće Howard, nacrt izmjene proračuna broj 3, jedinstveno glasovanje, glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojena. Izvješće Junka Ronza, mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, jedinstveno glasovanje, otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno. usvojeno. A sada prelazimo na prijedlog rezolucije o povlačenju Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. E, stavak četiri u dva dijela, prvi dio, dizanjem ruke za, protiv, suzdržan i usvojeno. Drugi dio, poimenično glasovanje, glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. E, stavak 12 od dva dijela. Prvi dio poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojena. Drugi dio dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Ko se suzdržava? Usvojeno. Stavak 14 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Točka 17. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Točka 20. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. E, uvodna izjava A. Dva dijela. Prvi dio za protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava D, dva dijela, prvi dio za, drugi dio protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava K, originalni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava N za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasovanje o rezoluciji poimeničnim glasovanjem. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Aprovato. a grande maggioranza. Usvojeno velikom većinom. Dakle, dok iščekujemo obrazloženja glasovanja, prekidamo sjednicu na nekoliko minuta. Hvala. Kolege, ponovno otvaramo sjednicu kako bismo krenuli s obrazloženjima glasovanja. Molim kolege koji nemaju namjeru e, prisustvovati obrazloženjima da izađu iz dvorane kako bi omogućili daljnje odvijanje aktivnosti. Dear Dragi kolege, moramo sada nastaviti rad sa obrazloženjem glasovanja. Molim one koji neće sudjelovati u tome da napuste ovu e, plenarnu sjednicu. Na taj način pokazujete svoje poštovanje prema kolegama. Dear Dragi kolege, molim vas e, ljubezno da izađete iz e, dvorane ako ne namiravate sudjelovati u obrazloženju glasovanja. Procediamo con Nastavljamo s obrazloženjima glasovanja. Prvo krećemo sa um, uh, obrazloženjima glasovanja o prijedlogu uh, rezolucije povlačenja Ujedinjena kraljevina. Zastupnica Kirton Darling, izvolite imate jednu minutu. La collega Darling pa- Gospođa se odriče svojeg vremena koje ima na raspolaganju za izlaganje. Krećemo sa kolegom Vondrom. Izvolite, imate jednu minutu. kolega Vondra. Kolega Vondra. Ovo ne funkcionira. Ne radi. Jel radi? Da, u redu, onda hvala ja sam glasao protiv ove rezolucije o Brexitu jer mislim da bismo trebali imati na umu budući odnos koji ne bi doveo do sukoba. Iako pokušavamo sada natjerati britanski parlament da prihvati ovu rezoluciju, a, dakle i da zapravo prihvati sporazum o povlačenju, koji je već tri puta odbačen. Mi smo imali e, razvod braka u Češ, Čehoslovačkoj i kako bi taj, e, ta rastava braka bila uspješna, morate biti velikodušni i mi e, moramo pokazati istu tu velikodušnost koju treba pokazati Europski parlament. Jer da možda to nismo učinili, možda bi došlo i do rata. Je li to zaista nešto što mi želimo? Hvala. A sada riječ je gospođi Šojdrovi i jedna minuta. Izvolite Mikaela. Hvala, drage kolege. Ja dolazim iz iste zemlje kao i kolega Vondra, no unatoč tome ja sam glasovala za ovu rezoluciju upravo zato što poštujem rezoluciju Britanskog parlamenta koja e, kaže da Ujedinjena kraljevina ne smije e, napustiti Europsku uniju bez sporazuma i upravo zato mislim da Europski parlament je reagirao na pravi način kada predlaže da dođe do odgode ako se ne postigne sporazum. Mi nikoga ni na što ne silimo mi ne namećemo njima e, naš sporazum. To je sporazum koji je potpisala njihova premijerka Ujedinjena kraljevina može na kraju krajeva predložiti i izmjene e, tog sporazuma, no premijer nije predložio nikakve promjene. Europski parlament pokazuje veliko strpljenje, veliko strpljenje i baš kao i glavni pregovarač Barnije, mi smo spremni prihvatiti izmjene ovog sporazuma ukoliko ih Ujedinjena kraljevina predloži. Hvala. A sada, e, gospođa Porit, e, jednu minutu. sada radi. Ja sam glasovala za ovu rezoluciju danas, ne zato što želim da se provede sporazum o povlačenju, zato što svaki oblik Brexita će biti e, štetan po sve, no zato što tekst priznaje da je moguća odgoda kako bi se izbjegla situacija gdje nemamo e, sporazuma i kako bi Velika Britanija mogla održati jedan e, demokratski proces kao što je novi referendum ili izbori, kako bi se omogućilo da se odbaci Brexit u potpunosti. Hvala svima koji su pokazali solidarnost e, s nama. Mada sada imamo e, taj populistički opasan, opasnu aktivnost koju ovaj čovjek je pokrenuo koji sjedi preko puta mene to je e, ta e, želja da osobna ambicija se nadredi nacionalnim interesima, a sada nažalost to vidimo i iz Downing Streeta. No, nažalost, na svu sreću imamo i snažan proeuropski pokret u Ujedinjenoj Kraljevini koji je vjerojatno najjači u u cijeloj Europi. E, gospodin Verhofstadt e, je to isto naglasio i mislim da se moramo zaista boriti protiv nacionalizma i populizma i ne smijemo dopustiti da oni pobjede. Molim vas da poštujete vrijeme koje imate na raspolaganju. Hvala. A sada dajem riječ zastupniku Patenu na minutu. Izvolite. I voted against. Glasovao sam protiv e, ove rezolucije imperija Gija Verhofstadta. Mislim da je to ovaj čist, e, tvrdi Brexit i ono što nam treba. Zašto? Zato što je 58% u Midlandsu je glasova, 62% je u nekim drugim dijelovima Velike Britanije. Dakle, preko 17 milijuna ljudi, demokratska većina je glasovala za izlazak. Tokom protekla tri sata ovdje u Europskom parlamentu sam slušao različite zastupnike koji tim ljudima kazuju kako oni ne znaju što rade. Rekli su tim ljudima da trebaju slušati Europsku uniju i tek kada se e, slože s onim što im kaže ova institucija mogu uopće E, razmišljati o demokraciji. Gospodin Barnier je jasno nam dao do znanja da kakav god bio sporazum o backstopu, da neće Velika Britanija moći izaći iz Carinske unije. Dakle, onih 17,5 milijuna ljudi neće moći izaći iz te Carinske unije. Moramo poštivati britansku demokraciju. Vrijeme je da idemo, vrijeme je za čist i brz Brexit. Hvala, a sada gospodin e, Hook. Ja sam podržao ovu rezoluciju zato što ona priznaje da ovaj proces e, da se e, opozove članak 50 je trenutno u toku. Gospodin Johnson nema većinu u britanskom parlamentu, zato pokušava suspendirati parlament i blokirati glas naroda o ovom sporazumu o povlačenju. Ovaj referendum iz 2016. bio je neodređen, bilo je puno laži, laži o novcu, o tome da će Turska ući u Europsku uniju. Ja vidim da ovdje nema nikakvih zastupnika iz e, Turske. Johnson je rekao da će to sve biti lako i da ćemo svi biti e, bogatiji. To nije istina. Ova odluka iz 2016. je stara i ustajala. I Britanija 2019. je jedno drugo novo mjesto i nitko nije glasovao za nedostatak hrane ili lijekova, za blokade autocesta, a to stoji u dokumentima vlade. Brexit je nešto što je loše za nas, mi smo jedna velika zemlja i mi ćemo cijelu ovu priču ostaviti iza sebe. Hvala. A sada gospođa Birder, jednu minutu. Ja sam glasovala za ovu e, rezoluciju i meni se e, Brexit ne sviđa, ja ga zapravo mrzim, ali svaki sporazum se treba staviti pred ljude, jer to je njihova budućnost, da oni glasuju o tome, a Boris se poigrava s time i svoje osobnih razloga. Brexit se treba zaustaviti. Moja stranka je John Swinson kao njezina e, liderica. Mi želimo da se Brexit e, zaustavi i ako dođemo na vlast mi ćemo zaustaviti članak 50 mi želimo da ostanemo u Europskoj uniji i ovaj, e, ova rezolucija održava našu odgovornost pred e, ljudim, pred narodom Velike Britanije, jer njihovi životi su preokrenuti na glavačke. I svi moramo sada raditi na tome da se brzo to riješi. Državljanstvo je pravo Imamo pred sobom novi skandal, potencijalni Windrush sa državljanima Europske unije u Velikoj Britaniji. Mi uvijek želimo učiniti ono što je najbolje i za Veliku Britaniju i za Europsku uniju. Mi trebamo vremena da glasujemo o sporazumu ili da se održe, e, da se održe izbori kako bi se vidjelo e, tko zapravo e, govori u ime naroda. Hvala. Sada gospođa Gibson, jednu minutu. Ja sam e, podržala ovu rezoluciju i e, potičem parlament da ju podrži, no ja ne podržavam nikakav sporazum o Brexitu. Sa sporazumom, bez sporazuma, ja iz dubine srca vjerujem da je Brexit loš i za Ujedinjenu kraljevinu i za Europsku uniju i dalje ću nastaviti voditi kampanju da se zaustavi Brexit. No ovaj, ova rezolucija je važna zato što ona priznaje da je parlament Ujedinjene kraljevine donio zakon koji omogućava da se traži odgoda i važno je da se odgoda omogući kako ne bismo imali izlazak bez sporazuma. Dakle, da ili se održi novi referendum ili izbori, jer Boris Johnson ne djeluje u interesu britanskih građana. On je zatvorio parlament, rekao je da je spreman prekršiti zakon kako bi se proveo Brexit. On djeluje kao diktator i mi trebamo vremena da ga kroz demokratski proces e, porazimo. Hvala. A sada gospodin Howarth, jedna minuta. Dakle, ovo nije baš bio plan, zar ne? Umjesto e, raja na zemlji nude nam preživljavanje. Bez, umjesto najjednostavnijeg dogovora u povijesti mi pregovaramo sa najslabijeg položaja o e, tome da neće biti uopće sporazuma. Umjesto e, suvereniteta koji nikad nismo izgubili, sada imamo tešku realnost gdje će naš moćni susjed raditi pravila koja mi nećemo moći, na koja nećemo moći utjecati. Dakle, cijele industrije će biti ovdje rasprodane, e, sve ćemo to žrtvovati i prava građana će biti manja u Velikoj Britaniji. Dakle, to je realnost, a ne ono što, je, što nam je bilo predstavljano. Uskoro ćemo vidjeti da nacionalni suverenitet u modernom svijetu je nešto što je zaista ograničeno. Čuli smo mnogo o demokraciji, ali bez odgovornosti demokracija vene moramo e, sada britanskom narodu objasniti koja je realnost Brexita, a ne lažna obećanja koje su čuli. Hvala. A sada gospodin Hiver, jedna minuta. No evo, e, svima kažem da Nigel Farage i dalje zastupa e, ovu većinu moje zemlje koja je za Brexita. Što se tiče ove rezolucije, o Bože, vi Brexit zovete žalosnim događajem. Možda to za vas je, zato što više nećete imati Veliku Britaniju iz koje ćete musti novac. Ali pogledajte, najveća stranka u ovom e, domu, breksiteri su ovdje i mi se brinemo zato da ta većina iz Velike Britanije bude e, zastupljena ovdje. E, dakle, mi smo vidjeli kakva je realnost iza ovoga i jasno je zašto je ovo nešto što je pozitivno za našu zemlju i to je ovaj čisti, brzi, tvrdi Brexit. I u mojoj zemlji je sve veća podrška za taj no deal. Mi smo uh, pobjedili 2016. učinit ćemo to i sada. Mi, mi ćemo e, napustiti Europsku uniju i bit ćemo na čelu Velike Britanije. Hvala. Gospođo Necinga jedna minuta. Kao prvo želim zahvaliti ovoj fantastičnoj demokratskoj instituciji na podršci koju ste pružili Ujedinjenoj kraljevini i što ste e, omogućili da se odgodi e, primjena članka 50. Zato što ovaj Brexit bez ovaj sporazuma bi bio užasan za sve, a posebno za najranjivije grupe. Posebno su to oni koji ovise o lijekovima koji se uvoze iz Europe. Njihovo zdravlje ovisi o glatkom uvozu lijekova koji e, ne mogu dugo stajati, koji trebaju biti na hladnom. Nitko ne može jamčiti da će ti lijekovi u ovom e, kaosu prometnom koji će uslijediti nakon e, Brexita bez sporazuma zaista dolaziti do njih. Činjenica da je vlada spremna svjesno staviti zdravlje tih građana u opasnost e, je zaista šokantna. I dakle trebamo podršku i e, zastupnika u britanskom parlamentu i u ovom parlamentu kako bismo spriječili tvrdi Brexit. Nitko nije glasao za tvrdi Brexit i nitko nije glasao za to da njihovi susjedi ne mogu doći do lijekova. Rizici tvrdog Brexita su e, jasni, ali svaka vrsta Brexita će e, građane Velike Britanije staviti u veliku opasnost. E, hvala. Sada gospodin Dobni, jedna minuta. Kao prvo želim reći da je zaista lijepo da neki britanski europski zastupnici su ovdje došli da bi glasovali. Gdje su bili prije? Vjerojatno su bili u baru i jeli kroasane a e, umjesto toga smo čuli laži i e, ridikulozne neke izjave da Velika Britanija ima u ovom momentu da njome vlada diktator. Diktatori ne nude izbore i e, zašto nisu e, prihvatili drugi te izbore? Zato što Korbin i e, laboristi znaju da će biti zbrisani sa lica zemlje, posebno tamo odakle ja dolazim, dakle iz Midlenca. Oni gube podršku radničke klase. 70% u mojem biračkom okrugu su glasali za e, napuštanje Velike Britanije. Korbin, laboristi i svi drugi ne, uopće ne mare za glas britanskih građana i oni ne žele da se 17 17,5 milijuna ljudi ne čuju. Mi odlazimo. Doviđenja s Bogom au revoir. Grazie mille. Adesso la parola Palmer per un minuto. Gospodin Palmer ima riječ jednu minutu. Gospodine potpredsjedniče, e, da prikažem stvari kako jest. Jes. Glasanje na ovu, za ovu rezoluciju je malo hipokritično Zaštita e, Evropljana u e, Ujedinjenoj kraljevini nije samo njihova zabrinutost, to je sramota za našu zemlju. E, zemlju koju ti ljudi vole kao i Britanci. Oni su se tamo naselili, e, osnovali poduzeća, plaćali poreze, žive tamo desetljeći. Oni zaslužuju bolje nego ovaj status kojim je dodijeljen. Europski državljani u e, e, Ujedinjenoj Kraljevini koji žive u Midlandsu moraju čuti moja zemlja bolja od, od toga što im se nuđa i moja zemlja zaslužuje bolju sudbinu nego što je ova. A sada e, e, Jane Brophy. Hvala predsjedniče. Ja sam glasala za ovu rezoluciju. Ne želim Brexit. E, ja se bavim politikom već dva desetljeća. Ovdje se radi o zapošljavanju i socijalnim pravima u Europskoj uniji i Ujedinjenoj kraljevini E, trebamo e, raditi za prava građana, da imaju pravo na socijalno osiguranje i tako dalje. E, mnogi ljudi koji rade za zdravstvo u Velikoj Britaniji dolaze iz Europe Smanjenje e, broja tih e, ljudi u Britaniji će biti katastrofalna ako dođe do Brexita. Nesigurnost e, zbog socijalnih prava, zbog Brexita je također katastrofalno. Radnici iz Europske unije imaju pravo da tamo ostanu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada e, gospođa Banting, imate riječ, izvolite. Dobar dan, čujete me. E, kolege parlamentarci, ovo je e, najteže glasanje. Ja pozdravljam e, opredjeljenost parlamenta za produljenje, i, ali bilo kakav ugovor o povlačenju mora biti odlučen od strane britanskog naroda. I opcija za ostajanje, ako se ona ponudi, mislim da bismo je dobili i da bismo zaustavili Brexit jer će sada glasati mladi ljudi. Mladi ljudi u Britaniji su ljuti. E, tri četvrtine e, mladih ljudi koji su bili e, premladi da glasaju sada imaju pravo glasa i žele ostati u Europskoj uniji. Odakle dolazite vi zastupnice i zastupnice Molim, podržite produljenje. Dajte mladim ljudima u Britaniji šansu da odlučuju o vlastitoj budućnosti. Hvala lijepa. A sada e, gospodin Benion ima jednu minutu. Izvolite. Ja bih htio e, objasniti zašto sam glasao za e, rezoluciju koju e, govori da smo za sporazum koji nije prihvatio britanski parlament. Ova rezolucija ostavlja otvorenu mogućnost da Ujedinjena Kraljevina ima ponovno referendum ili novu vladu E, to e, daje mogućnost produljenja članka 50 i ponovno razmatranje stajališta e, Britanije. Za britansku industriju, za poljoprivrednike no deal će biti katastrofalan. Mi izvozimo mnogo e, govedine, e, žitarica i druge hrane u Europsku uniju, kao i industrijskih proizvoda. E, gubitak tog tržišta će biti štetan za moje birače. Prema tome, mi smo protiv izlaska bez, sporazum, sporazuma. Mi smo za ostajanje u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Gospodin Davis ima jednu minutu. Izvolite, predsjedniče. Neću, e, e, ne želim upravljati Brexitom, želim ga zaustaviti. Mi ovdje zastupamo europske vrijednosti, ali i britanske vrijednosti za gospodarstvo, za dobrobit, za sve okolišne mjere koje zaštite sve. Ne želim da moja e, zemlja bude isključena iz ove sale u kojoj se odlučuje o sudbini našeg kontinenta. Želim da sudjelujem u tome da budemo u srcu Europske unije, da budemo vođe, a ne oni koji odlaze. E, evo, zaboravimo <laughs> Brexit. E, Hvala lijepa. A sada riječ ima gospodin Adius Aseliba. E, približava se rok za Brexit. E, nad nama je prijetnja e, izlaska bez sporazuma. To je stvarnost izostanak sporazuma bi bila katastrofa koju treba izbjeći. Nesigurnost i politička nestabilnost raste svakim danom. Prioritet u ovoj situaciji mora biti da štitimo prava e, i izbor europskih e, građana u Britaniji obratno. Britanci koji žive u Europskoj uniji e, no deal bi ugrozio mnoga zaposlenja kako u Britaniji tako i u Europskoj uniji. To bi bilo štetno za poduzeća i za radnike. E, trebamo na minimum smanjiti štete također i štetne aplikacije e, e, izlaska bez sporazuma bi bilo katastrofalno za Sjevernu Irsku i Republiku i Irsku. Prema tome moramo se angažirati u konstruktivnom dijalogu i izbjeći scenario e, tvrdog Brexita. Hvala lijepa. A sada gospođa Damiža. Gospodin Damiža. Kao poslovni čovjek ne shvaćam e, zašto bi bilo koji poduzetnik želio izaći iz tržišta od 500 i nešto milijuna ljudi. E, ali ovo, ovi laki izbori su tako nekako atraktivni ljudima. E, ali to je laž. E, e, ja sam vidio da moje poduzeće raste za nekoliko e, milijuna dolara. Zašto? Jer smo imali tržište od 300 milijuna ljudi. A sada ćemo prodavati samo 60 milijuna ljudi, to jest Britaniji. Poduzetnici u slučaju tvrdog Brexita u bilo kojem europskom e, će e, se oceliti u europske gradove. Mi sami sebi dajemo pljusku tvrdim Brexitom. E, gospođa Voden ima jednu minutu. E, gospodin Katan ne shvaća da 62% e, e, birača ne znači isto što 62% stanovništa. Kao što smo vidjeli u skandalu Windraž, naša vlada dijeli obitelji i to će učiniti opet. Europa je obitelj, obitelji i naroda Izlazak iz ove obitelji će nanijeti ogromnu štetu i Britaniji i našim europskim prijateljima i partnerima. Kao što Brexit e, dijeli Britaniju, tako će podijeliti i ovu obitelj naroda. Ja sam e, e, stanovnica Škotske, rođena u Engleskoj, ali sam smatram se nacio vezanom za oba ta dijela. E, ovi saboteri su e, izdali Sjevernu Irsku i zanemarili prava e, naroda Škotske. Mi riskiramo da, će da ćemo imati jednu generaciju Williama Wallasa ako imamo Brexit bez sporazuma. Gospodin Riči, gospođa Riči, ima riječ, oprostite. Ja sam glasala za ovu e, rezoluciju 2. prosinca. E, e, posljednji mirovni sporazum je potpisan prije 20 godina u Irskoj. To je garancija da će tamo vladati mir. Ali sada je taj mir ugrožen ako E, izađemo iz Europske unije kao posljedica laži i e, jedne prijevarne kampanje koje je vodio Nigel Farage, e, čovjek koji, kojega jednostavno nije briga. Hvala lijepa, a sada gospodin Kelly. Ne, oprostite, Gospodin Polčak ima jednu minutu. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ja bih htio komentirati ovo glasanje eh, koje smo upravo imali. Poštujem eh, ono što su Britanci odlučili u referendumu, ali cijenim i ovu rezoluciju koja dozvoljava produljenje eh, roka za Brexit. Istovremeno moramo poštivati e, e, odluku Vrhovnog suda Velike Britanije da se članak 50 može opozvati. E, trebamo poštivati prava građana Europske unije koji žive u Britaniji i obratno. Da trebamo također sačuvati i mir na Irskom otoku Htio bih e, odgovoriti na ono što govore e, oni koji zagovaraju Brexit. Oni su dobili ova mjesta ovdje zbog e, europskog načina glasanja. Po britanskom nikad ga ne bi dobili. Gospodin Kelly ima jednu minutu. E, e, ovo glasanje e, o ovoj rezoluciji. Mnogi zastupnici su objasnili što podržavaju. Govori se o backstopu, poštivanju sporazuma Velikog petka, zaštiti građana. Mnogi su bilo mi je drago kad sam čuo da e, zastupnice i zastupnice žele, uglavnom žele produljenje roka. E, mislim da je to e, velik dan za Evropsku uniju, a i za nas s druge strane kontinenta. Hvala lijepa. Gospodin Henan možda nisu namjeravali, ali kolege i kolegice e, su upravo onemogućili e, izlazak bez, e, sa sporazumom. Imamo asimetričnu arbitražu, nijedan međunarodni sud to ne bi odobrio. Zamjenjujemo jedan mehanizam izlaza sustavom koji e, neće dati nikakvo rješenje. Biti će gotovo nemoguće da se dvije strane dogovore za prijateljski rastanak. E, e, ideja da imamo krizu Brexita je lažna. Brexita nema. Imamo krizu jer Brexita nema E, imamo krizu onih koji su obećali izlazak, a sada e, to obećanje ne ispunjavaju. E, imamo štete na obje strane. Hvala lijepa. A sada zastupnik Tomc, zastupnica Tomc ima riječ. Vrlo mi je žao da je došlo do Brexita jer e, Brexit e, je bilo sredstvo, a ne cilj, neće biti e, dobitnika. Mi se izgleda, mi se trebamo truditi da ograničimo štetu zbog Brexita moramo dati produljenje ako e, dobijemo dobre razloge za to, recimo referendum ili e, rani izbori. U ovom postupku moramo biti svjesni sljedećeg. Moramo sve učiniti kako bismo e, zaštitili naše sugrađane. U, u, u Britaniji žele blatiti e, Evropsku uniju. E, e, hoće li Britanci biti jedini koji će neće odgovarati vlastitim građanima. Kad sam se odselila u Britaniju pred, iz Njemačke pred 20 godina, došla sam u globalnu Britaniju koja me pozdravila otvorenih ruku. Eh, članstvo u Europskoj uniji mi je dozvolilo da izgradim u eh, život u zemlji koju volim ali danas 3 milijuna građana Europske unije u Britaniji su žive u atmosferi straha i nesigurnosti. E, e, Boris Johnson kaže da neće biti štete zbog Brexita. On krši obećanja opet kao što je to mnogi mnogo puta učiniti. E, sada su najranjiviji ljudi E, u nemogućnosti da dokažu da imaju pravo da ostanu u Velikoj Britaniji. E, moraju tražiti e, desetke dokumenata od prije mnogo godina, a to je nemoguće. Imamo štetu ogromnih razmjera i zbog toga sam glasala za ovu rezoluciju ali jedini način da jamčimo prava građana u Britaniji jeste da zaustavimo Brexit. Hvala lijepa. E, ovdje zaključujemo Dakle, danas kada e, sam čuo koliko je ovdje građana se javilo i zastupnika se javilo iz UK, imao sam dojam da sam zapravo u njihovom parlamentu. Prekidamo sjednicu do 15 sati. Hvala.